Dakle, dame i gospodo, dobro jutro. Svima vam želim dobrodošlicu. Kao prvo, želim dobrodošlicu našoj kandidatkinji za povjerenicu, gospođi Kadri Simpson. E, njen portfelj, kao što je to e, novo izabrana predsjednica predložila, bavi se pitanjem energije. Želim e, da dobrodošlicu svim osobama koje su ovdje prisutne danas, uključujući i članove ITRE, odbora ENVI, odbora e, kao i svima onima koji su uključeni u saslušanje. Mm, ovo će se prenositi, saslušanje će se prenositi na e, internetskom sajtu Europskog parlamenta. Podsjetit ću vas da je odbor ITRE odgovoran za energetsku politiku Europske unije. Znamo da je energija važna u našim društvima. Europska unija želi u potpunosti ispuniti pet dimenzija energetske unije, energetska sigurnost, unutrašnje tržište energije, energetska učinkovitost, e, dekarbonizacija, istraživanje, inovacije i e, konkurentnost imamo e, sve to u Europskom Green Dealu koji ćemo e, predstaviti koji će biti predstavljen u roku od 101. dana rada nove komisije i on će biti e, stvarno u srcu mandata nove komisije. Kako, kako će se odviti ovo saslušanje? Kao prvo, E, komisija je pristala da parlament e, ocijeni e, kandidate za povjerenike i to njihovu opću sposobnost, zatim predanost europskim ciljevima te osobnu nezavisnost kao i sposobnost u odnosu na portefelj i komunikacijske sposobnosti. Prije saslušanja kandidatkinja za povjerenicu je pisanim putem odgovorila na pripremna pitanja i njih smo podijelili svim e, e, članovima, a e, odbor za pravna pitanja nije imao nikakav prigovor u odnosu na saslušanje. Dakle, pitanja će trajati pet minuta, nakon ona će imati pet minuta za to, nakon toga ćemo krenuti na pitanje, 25 pitanja, za svako pitanje dvije minute, a odgovor nakon odgovora imate pravo na još jedno dodatno pitanje. I molim vas da gledate ekrane kako biste pratili vrijeme. Dakle, kao prvo želim vam dobrodošlicu gospođo Simpson na vaše saslušanje. Hvala. Hvala časna predsjednice i e, časni članovi odbora. E, drago mi što sam ovdje s vama. Ovo nije prvi put da sam tu. E, za mene je ovo nešto izuzetno važno. Počašćena sam odlukom novo izabrane predsjednice Ursula von der Leyen da me izabere kao e, kandidatkinju za povjerenicu koja je odgovorna za energiju, te mi je čast da vam e, prezentiram svoje planove e, kako biste ih ocijenili. Tisuće ljude, e, ljudi u Europi i u svijetu na koji demonstriraju, nas podsjećaju na to u kolikoj mjeri je akcija za energiju i za klimu hitna. To je u interesu građana Europske unije. Upravo zbog toga je e, novo izabrana predsjednica izabrala europski e, novi e, zeleni dil upravo prioritet ove komisije. Znam iz e, osobnog iskustva jer sam bila ministrica za e, gospodarstvo i infrastrukturu i odgovorna i za energiju u kolikoj mjeri je ovo izazovan posao. Znam da je pred nama važna dužnost i imamo vrlo veliku odgovornost. Tijekom proteklih pat godina EU e je u velikim korakim, koracima e, uznapredovala prema e, energetskoj uniji. E, imamo široku podršku ovog paketa od strane vijeća i parlamenta. Želim pozdraviti rad bivšeg povjerenika Kanjeta i potpredsjednika Ševića. E, međutim, radi se o e, predanom radu i e, zahvaljujući vama, Europskom parlamentu, podigli smo razinu ambicija prvotnog paketa za čistu energiju. Tako da e, je e, veliki broj e, zastupnika glasalo za, pokazalo je da imamo, da smo tu ujedinjeni, a kada smo ujedinjeni onda možemo uspjeti u puno. Međutim, govorimo o smanjenju stakleničkih e, ciljeva. E, jedina mogućnost je e, da smanjimo do 2030 za 50%, tako da zbog toga naša predsjed, buduća predsjednica želi, je predložila Europski Clean Deal E, i to e, će voditi potpredsjednik Franz Timmermans. E, sada ću vam reći kako ću, ako budem potvrđena kao povjerenica, osmisliti ovu misiju. Ja se slažem sa tom vizijom da Europa mora biti ugljično neutralni kontinent do 2050. godine. 70% e, manje ugljičnih emisija e, do 2030. To je bio prvi cilj koji smo imali. E, međutim, Estonija 33% 2020. i još više 2030. Kako smo u tome uspjeli u Estoniji? Kao prvo, E, treba nam e, sigurnost i predvidljivost. E, na taj način možemo znati što ćemo očekivati. Zbog toga mi komisija predlaže europski čisti dil za prvih sto godina. Dakle, imamo klimatsku neutralnost do 2050. godine. To je naš cilj nakon toga imat ćemo direktivu o putovanjima. Estonija ima reputaciju da gleda u budućnost. Međutim, znamo da kako bismo uspjeli u budućnosti moramo biti učinkoviti u sadašnjosti. Upravo zbog toga ću se potruditi da države članice imaju ambiciozne nacionalne planove za energiju i klimu i da ih dobijemo što prije. Ja ću sve učiniti da ih e, poguram u dobrom smjeru i kako bi svaka država članica išla prema ispunjenju naših ciljeva. E, treba nam vaša potpuna podrška. Imamo više od stotinu e, delegiranih i e, provedbenih akata u ovom paketu. Ako provedemo postojeće zakonodavstvo, onda ćemo za 40% smanjiti emisije do 2030. godine. Predsjednica, buduća predsjednica kaže da trebamo biti ambiciozniji što se tiče ciljeva za 2030. Ona se obvezala na smanjenje od barem 50% s mogućnošću da idemo prema 55. Ja ću e, ocijeniti zakonodavstvo e, kako bismo e, ispunili ove učinkovitije ciljeve. Ja ću podržati rad na trenutačnim direktivama i zakonodavstvima. Ja želim mobilizirati sve naše službe kako bismo išli prema jednom integriranom e, jedinstvenom tržištu koji e, dobro funkcionira jer e, to je od velike koristi za sve nas. Kao ministar radila, ministrica radila sam na sinkronizaciji mreža 40 država. Iz Estonije imamo sustav električne energije koji je zapravo preduvjet za dobro funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Ja se nadam da ću do kraja e, svog mandata uspjeti završiti e, ovaj projekt. Nažalost, e, električna energija i tržište nije isto svugdje u Europi. Treba nam, treba nam takav sustav koji je bolje povezan i gdje se može bolje pohranjivati energije. Još uvijek ima e, puno e, prepreka e, za prekograničnu isporuku električne energije. Moramo biti sigurni da ćemo postiti, postići cilj od 70% za povezanost. Ja ću podržati suradnju među regijama. A isto tako želim govoriti o tržištu plina plin će e, imati vrlo e, važnu ulogu. E, moramo razmisliti o infrastrukturi plina za budućnost kako bismo na taj način počeli koristiti plin koji ima koji je manje štetan za okoliš upravo je ovdje e, bila e, važna suradnja sa Sjedinjenim američkim državama. E, što se tiče integracije tržišta, to je isto tako važno. Treba nam oko 200 milijardi eura kako bismo investirali u nedostatke električne mreže. Trebamo razmisliti o načinima e, prenosa i e, pohrane energije. Tranzicija je velika, e, veliki izazov za ulaganje. Moramo u to uključiti privatna, privatna sredstva i imati kombinirano financiranje koje će ići do vrlo visokih razina. Energetska učinkovitost je izuzetno e, važna. Moramo poboljšati energetsku energetsku, energetski performans zgrada i e, kuća. Znamo da postoje e, prepreke, ali moramo razmisliti o tome kakva rješenja naći, naročito što se tiče financiranja. E, možemo postati klimatski neutralni i zadržati konkurentnost e, naše industrije i našeg gospodarstva. Imamo e, nove energije gdje moramo razmisliti o tome kako ispuniti naše ciljeve bolji prenos energije, E, bolje e, pohrane energije i naravno e, trošak za energiju za privatne i poslovne subjekte. Ja sam liberal, ali uvijek sam vjerovala u, pojedina, u slobode pojedinca. Međutim, trebamo ostati pravedne. Klima se tiče svih nas, međutim neki su ranjiviji. Mogla bih vam dati brojke Međutim, nije tu samo stvar e, brojki. E, govorimo o e, obiteljima. Obitelji će upravo biti suočene s velikim promjenama. Ja sam iz Estonije i tu se i dalje koristimo često takvim tradicionalnim izvorima energije. E, što se tiče e, e, ugljena, mislim, postoji projekt pomoći takvim regijama gdje se koristi ugljen. Ta inicijativa je došla upravo od parlamenta E, radi se o e, cijelom jednom projektu e, koji bi trebao pomoći tranziciji takvih regija. Ja smatram, kada govorim o pravednosti, da trebamo smanjiti energetsko siromaštvo. 8%, 50 milijuna ljudi u Europi ne može si priuštiti E, da grije domove ili plaća e, račune za energiju. Imamo e, različita, različita zakonodavstva na kojima se trenutačno radi kako bi se smanjila energetsko siromaštvo. Ja ću na tome dalje raditi, a izvješće Tereze Klif je pomogla u tome. E, dakle, e, nećemo e, postići ugljičnu neutralnost do 2050. ako nećemo uvelike investirati u energiju. Mi e, to već činimo. E, mi smo e, prvi na svijetu po patentima za energiju. Međutim, dovoljno ne ulažemo. Ja ću se, ja ću potrebiti upravo novi obzor Europa kao katalizator za ovakve investicije. Trebamo iskoristiti sve potencijale koje imamo na raspolaganju. Želim razviti Eh, eh, agendu za digitalizaciju sektora energije eh, i gdje ćemo pospješiti interoperabilnost, ali uključiti i razmisliti o kibernetičkoj sigurnosti i umjetnoj inteligenciji. Moramo se doista posvetiti provođenju Pariškog sporazuma. Ja ću sigurno e, iskoristiti snagu e, eura e, kako bismo imali više E, ugovora e, za e, dostavu energije koji će doći upravo Europi. Mislim da do kraja godine možemo e, puno toga postići. Ja sam mnoge godine bila članicom e, Estonskog parlamenta, pa stoga želim e, usko surađivati s Europskim parlamentom. I svaki put ću objasniti što činimo, što činimo svaki put kada razvijamo nešto novo. Ja ću biti tu, ja sam odrasla u Estoniji u vrijeme kada je e, Europa bila samo san, ja sam se nadala e, o slobodi i e, izmjeni. I nadam se da ću doprinijeti toj ambicioznoj Europi, Europi koja želi više i koja je u tome odlična odlučna. Nadam se da mogu računati na vašu podršku da možemo zajedno izgraditi Europu koja će izgraditi program za e, klimu i za energiju. Hvala, gospođo Simpson. Uh, now it's uh, time for uh, the questions. Vrijeme za pitanja. U ime naših odbora, dakle, posjećam uh, pet minuta ukupno, jedna minuta za pitanje, dva za odgovor, jedna za dopunsko pitanje i jedna minuta za odgovor. Prvi ima riječ gospodin e, Jerži Puzek u ime odbora ITRE. Hvala gospođo predsjednice, hvala gospođo kandidatkinjo na vašem uvodnom govoru. Prošle godine e, Zabilježili smo veliki uspjeh na nizu zakonodavnih e, predmeta u cilju izgradnje energetske unije a sada je naša prva zadaća u potpunosti provesti ove zakonodavne akte. Energetska tranzicija bit će još važnija. Pravedna tranzicija, pravična tranzicija, dakle, pod za pravednu tranziciju će se najčešće spominjati tu trebate igrati ključnu ulogu. Moje pitanje je kako ćete olakšati ulaganja u niskoemisijske energije i recimo u toplane iz eh, europskih fondova i privatnih izvora iz RDF-a ili eh, putem Europske investicijske banke i kako ćete se osigurati da iskoristimo u potpunosti potencijal koji daje plin u energetskoj tranziciji. Hvala, gospođo Simpson. Hvala profesor Buzek na ovom pitanju. Prije nego što dam odgovor, dopustite mi da još jednom naglasim važnost e, uloge koju ste vi i vaš odbor odigrali u prethodnom sazivu u radu na paketu za čistu energiju. Mogu jedino potvrditi da to što je učinjeno predstavlja izvrsnu podlogu za naš daljnji rad i da možemo to dalje nadograđivati. Poslali ste pitanje o financiranju energetske tranzicije. Istina, ako želimo ostvariti ciljeve, najveća je prepreka u tome financiranje, naročito projekata u cilju postizanja energetske učinkovitosti. Istovremeno znamo da su u tijeku pregovori o VFO i u njima se često spominje i ulaganja u cilju suzbijanja klimatskih promjena i zbog toga možemo očekivati da će se osloboditi više sredstava za projekte koji će imati za cilj energetsku učinkovitost, koji će obuhvatiti obnovljive izvore energije i takve mreže. Europska investicijska banka sada provodi analizu budućih postupaka izdavanja zajmova. I dio investicijske banke postaće klimatska banka, što će značiti da će ona izdajati više sredstava za takva ulaganja. I ja mogu obećati da ću usko surađivati s povjerenikom Gentilonijem i obratiti se EIB-u kako bi se razradili novi kriteriji za izdavanje zajmova i kako bi ti kriteriji bili u skladu sa postizanjem klimatskih ciljeva. i sa europskim načelima. Follow-up question, Mr. Buzek. Thank you, madam. Hvala. Gospodine Buzek. Da, Kvartovsko grijanje u tom eh, smislu bitno je također je bitno i grijanje zgrada. Eh, I smo o tom kontekstu i plin. Imamo sada u tijeku reviziju direktive o plinu i sada treba provesti eh, tu, to zakonodavstvo i na europskom teritoriju kako bi se poboljšala konkurentnost u sektoru plina i kako bi Europa dobila novi zamah u tom smislu. Jeste li spremni u potpunosti provesti reviziju direktive o plinu u unatoč prosvjedima Rusije? Jer e, znamo koje je stajalište Rusije o tome. A provesti tu reviziju bilo bi vrlo korisno, naročito kada je riječ o e, grijanju zgrada i to u najmanje 15 zemalja članica. Hvala, gospođo Simpson. Hvala, profesore Buzek. Pa spravo kažete da je plin važno sredstvo u energetskoj tranziciji. On je naročito važan za toplane. I to će tako biti i u budućnosti. To je vjerojatno najisplativiji energent kojim možemo zamijeniti toplane na ugljen. Također moramo imati na umu da treba diversificirati energetsku opskrbu, a ako govorimo o troškovima i cijenama, nećemo e, isključivo više govoriti o prirodnom plinu nego o bioplinu i o vodiku koji nam mogu također pomoći u hlađenju, u grijanju ili u različitim e, namjenama u industriji ili u transportu. Hvala. Sljedeći ima riječ gospodin Zorinjo e, u ime odbora ITRE iz kluba SID. Hvala, gospođo Simpson. Ako želimo ostvariti uspjeh, e, trebamo raspolagati i odgovarajućim e, ljudima. Ne smijemo zanemariti učinak naših politika na zajednicu i na poduzeća i na posljedice koje će imati energetska tranzicija. Dakle, energetska tranzicija je jedan od prioriteta našeg kluba u ovom parlamentu. Zadovoljni smo jer vidimo da je to jedan od prioriteta izabrane predsjednice i to je također jedan od prioriteta koji ste vi spomenuli. Izabrana predsjednica se založila za jedan čvrst fond za energetsku tranziciju sa povjerenicom Ferreirom koja će voditi cijeli postupak. Moje pitanje je sljedeće. kao povjerenica za energetiku, kako ćete pomoći nadležnoj povjerenici Reizi Ferreri u obavljanju njezinih zadaća. Također, treba li fond za energetsku tranziciju biti sredstvo i e, socijalne politike za najpogođenije zajednice ili treba li to biti još nešto više, dakle jedno sredstvo koje će dati zamah tranziciji. Izvolite. Gospođo Simpson. Hvala gospodine Zorinjo na pitanjima. Fond za pravednu tranziciju naravno mi je vrlo blizak jer to je sredstvo koje ćemo upotrijebiti u prijelazu na uličnu neutralnost i u tome ne smijemo izostaviti niti jednu regiju. To će biti korisno sredstvo za postizanje naših ciljeva i e, za pomaganje regijama koje se oslanjaju na fosilna goriva i također otocima koji nemaju izravnu vezu sa kopnom. Dakle, to će biti usmjereno ka tim regijama, ali moramo isto imati na umu da su to vrlo raznolike regije. Dakle, ne postoji jedno jedinstveno rješenje za sve. Dakle, prilagodit ćemo posebno strategije potrebama tih regija i tih zemalja. Fond za pravednu tranziciju će predložiti povjerenica Ferreira. ali to neće biti fond koji se koristi isključivo postojećim mogućnostima, nego će se trebati osloniti i na potporu zemalja članica, a također i osigurati dodatno privatno financiranje s privatnih izvora. Najveća prednost ovog fonda je ta da će on stupiti na snagu prije nego što se započne sa razdobljem potpunog napuštanja ugljena kao energenta. To će pomoći ovim regijama da se pripreme na tranziciju i na eventualni gubitak radnih mjesta u rudnicima ugljena i to će pomoći tim regijama da stvore nove mogućnosti za te ljude. Hvala. Just indication uh, E, možete dovršiti rečenicu, ovo je samo naznaka da vam je vrijeme isteklo. E, gospodine Zorinjo, potpitanje. Hvala, gospođo Simpson. Naravno, Fond za pravednu tranziciju morat će dati prave odgovore za ona područja, one zajednice čiji je energetski miks najbogatiji onečišćivačima, ali također mora postojati i fond za konvergenciju i on mora biti koristan za sve europljane. Također mora e, omogućiti cijeloj Europi ovaj kvalitativni skok. Naravno, teško je govoriti o brojkama u ovoj fazi, ali što vi zamišljate? Smatrate li ispravnim da e, treba dodijeliti novim političkim pravcima i nova sredstva. Parlament je u svom prijedlogu vfo predložio 4,8 milijardi za fond. Smatrate li da je to dovoljno kako bismo se suočili sa ovim izazovima ogromnih razmjera, e, ne zaboravljajući pri tome da se već predlagalo u e, ulaganja koja se temelje na zajmovima. Ali u svakom slučaju je li ovaj prijedlog dovoljno za pokretanje rada ovog fonda? Hvala. Pa, fond za pravednu tranziciju je konkretna mjera pomoći onim regijama koje će biti najzahvaćenije posljedicama postupnog eh, odmicanja od vađenja ugljenja i fosilnih goriva. Mm, ako govorimo o svim potrošačima, postoje različite mjere koje će omogućiti stvaranje konkurentnih i pristupačnih cijena. Dakle, to je najbitnije da cijene energenata budu pristupačne, da izvori opskrbe budu sigurni. I osim toga, lokalni energenti iz prirodnih izvora ne smiju biti skuplji od fosilnih goriva koji osim toga su praćeni i promjenjivim cijenama. Također ćemo razmotriti ulaganja koja će omogućiti lokalnim zajednicama da se same opskrbljuju energijom i također da to bude energetski učinkovito. Tako da e, potrošači zapravo koriste manje energije nego što je to slučaj sada. Hvala. Sljedeći gospodin Petrisen u ime kluba Renew i odbora ITRE. Hvala, govorit ću danski. Hvala na sveobuhvatnim eh, pisanim odgovorima koje smo dobili na naša pitanja. Mislim da je svima bilo zanimljivo ih pročitati. Imamo eh, pitanje o održivoj energiji. Ako želimo klimatsku neutralnost u Europi do 2050. godine, energenti iz obnovljivih e, izvora moraju imati veću ulogu nego što je to sada slučaj, jer e, inače nećemo ostvariti zacrtane ciljeve. Cijena e, vjetroenergije i solarne energije je značajno opala u posljednjih nekoliko godina, što znači da možemo sada se služiti tim energentima bez subvencija, što je veliki korak. Dakle, izvori obnovljive energije mogu igrati važnu ulogu u zelenoj tranziciji. Mi imamo najbolje vjetroelektrane u svijetu, možemo konkurirati šejcima na Bliskom istoku s time, ako se doista osredotočimo na to, no morat ćemo e, više koristiti energiju vjetra s mora. Dakle, kako namjeravate proširiti udio e, vjetroenergije u našem energetskom miksu? Hvala. Hvala na ovom pitanju. Da, e, trebamo pojačati potencijal e, obnovljive energije. Naravno, ti novi pogoni moraju biti popraćeni i prihvaćeni javnosti, što znači da su prihvatljivije e, offshore vjetroelektrane više nego one na kopnu naročito ako imamo na umu da su najbolje lokacije za vjetroelektrane na kopnu već zauzete. Dakle, postoji potreba za uskom suradnjom sa zemljama članicama u tom smislu u izgradnji novih vjetroelektrana offshore i zato će se osmisliti mehanizam suradnje putem kojega će više zemalja članica zajedno moći izgrađivati takve pogone offshore, dakle bilo solarne, bilo za energiju vjetra. i to će biti e, jedan mehanizam u okviru instrumenta za povezivanje Europe. Također ćemo imati i mehanizam nadmetanja na dražbi gdje će recimo jedna zemlja pružati statističke operacije transfera, takozvane tamo gdje recimo ne postoje povoljni ekološki uvjeti. Dakle, to već postoji. Prije dvije godine e, Estonija je to prva ostvarila u suradnji sa Litvom. E, dakle, pomogli smo Luksemburgu da ispuni svoje ciljeve. Ali sada će to e, biti jedan mehanizam u naprednijem obliku. Hvala, gospodin Petersen. E, dopunsko pitanje. Hvala. I hvala na izvrsnom odgovoru. Trebamo imati mehanizme financiranja ako želimo ostvariti zacrtane ambicije, ako želimo suzbiti klimatske promjene i koristiti se više vjetroelektranama na moru. Kako ćete osigurati ta financijska sredstva? Govorili ste o instrumentu za povezivanje Europe, o čemu smo govorili prije izbora, dakle 15% treba izdvojiti prekograničnoj energetskoj suradnji. Kako ćete raditi na regionalnoj suradnji, dakle između Sjevernog mora i Baltika i kako ćete postići to da se uzme u obzir taj instrument za financiranje takvih inicijativa. I također kako e, možemo bolje suzbijati klimatske promjene i podržati zeleni razvoj. Hvala, gospođo Simpson. Hvala na pitanju. Ovakvi budući projekti zahtijevaju i različite vrste financiranja mogu se djelomično financirati iz instrumenta za povezivanje Europe. No, budući da je riječ o projektima velikih razmjera, onda će vjerojatno iziskivati i druge izvore financiranja, recimo iz privatnih banaka ili Europske investicijske banke, koja, kao što smo rekli, se djelomično pretvara u klimatsku banku. Istovremeno trebamo imati na umu da je tehnologija pojeftinila u posljednjih desetak godina. Tako da će ti projekti vrlo brzo postati konkurentnima i moći nuditi tržišne cijene, tako da postoji velika vjerojatnost da neće trebati dodatne subvencije. No, Ovaj mehanizam za obnovljive izvore energije osmišljen je za promicanje prekogranične suradnje između zemalja članica, tako da neće svaka zemlja članica morati zasebno ulagati u takve pogone na e, vlastitom teritoriju, ako je to pametnije učiniti zajedno. Hvala gospodin Instru, u ime zelenih. Izvolite. Hitne mjere u klimatskom području to je nešto što je veliki izazov i zapravo egzistencijalno nas pogađa. A što će pogoditi naše svakodnevne živote u vašem pisanom odgovoru ste isto tako kazali da je cilj dekarbonizacije do 2050. godine do, do 2030. godine smanjenje, drastično smanjenje. Zabrinuti smo međutim vezano uz klimatske dijele. S obzirom da vaša stranka nije preuzela odgovornost strategije i vlada koju ste vi pripadali. Isto tako ste e, podržali isto tako vađenje u nafte i škriljevca. Estonska vlada e, želi podupreti milijardu eura investicija e, i treba dobiti odobrenje komisije Estonsko predsjedništvo. Vi ste isto tako nastavili sa dakle potporama za upravo ove projekte. Kako ćete osigurati očuvanje jedne klimatske politike, a da izbjegnemo fosilna gorove i kako, s obzirom da ste osobno opredeljeni za ove ciljeve, želite odgovoriti na ovo pitanje. Hvala na ovom pitanju koje ste postavili, kao što sam već eh, kazala u svojem ivodnom izlaganju. E, eh, to bila sam ministrica koja je bila odgovorna u Estoniji za energetiku i mi smo osvojili eh, dugoročni akcijski plan u području energije koji je isto tako obuhvatio e, činjenicu da ćemo da ćemo smanjiti stakleničke plinove za 70% do 2030. godine upravo za 70%, a usporedbo s tim imamo dugoročne klimatske e, ciljeve koji zapravo postavljaju cilj e, za smanjenje od 80% do 2050. godine. Sve to se dogodilo prije dvije godine i tad je to bio ambiciozan plan i doista je točno da u početkom ove godine još uvijek smo imali ovu odluku parlamenta u Estoniji, a sve do sada naše stručne službe e, su izradile procjenu učinka i utvrdile što treba učiniti, koliko će te svo skupa koštati, a kako bismo mogli postići klimatsku neutralnost do 2050. godine. Upravo ovog tjedna u Estoniji će se donijeti odluku o tome i rasprava se na e, dakle, razini vlade. Svakako, 100% sam opredjeljenja da se držimo ovih ambicioznih ciljeva i vjerujem da je vlada će isto tako e, donijeti e, odluke koje će donijeti e, željeno učinke do 2030. 2050. godine. I uvijek su naši ciljevi bili ambiciozni i mi smo uvijek pripadali skupini za odgovor na upravo za nokše. Hvala lijepa. Hvala. Niste odgovorili na pitanje vezano od potpore, fosilne infrastrukture. Želio bih dobiti odgovor na to postavljeno pitanje. Kada dolazimo do ciljeva 2030. godine, gospođa van der Leyen je povećala 50 do 55%, što je u skladu sa pariškim sporazumom treba i puno toga učiniti kad je riječ o obnovljivim izvornim energijama i energetskoj učinkovitosti sadašnje programi država članice zapravo ne ispunjavaju ni postojeći ciljeve, stoga treba puno toga učiniti i doista je to e, izazov za industriju u Europi s obzirom na ovaj zeleni sporazum i ambiciozne programe i investicije u obnovljive e, dakle izvorne energije. Što se tiče e, energetske učinkovitosti i ciljeva do 2030. godina, isto tako i s obzirom da komisija će aktivno e, sagledati sve one rezultate postojeće i ambicije država članice, e, dakle kad je riječ o konkretnim mjerama, što kanite poduzeti? Hvala. Gospodin izvolite. Moram se vratiti na prvo pitanje vezano uz naftičke ljevca. To je bio naš energetski izvor, a i sada kada je to postalo operativnim i kada isto tako e, same cijene nafte ne čine konkurentnim nafte i škrivce, vidimo da e, isto tako i zapravo smanjuje se ovaj postotak nafte u ukupnom udjelu. Nuklearna energija uvozimo je iz e, Finske, ali isto tako imamo i ugljen iz Rusije, ali isto tako imamo planove sa obnovljivim izvorima energije što se tiče ciljeva ukoliko ćemo e, daista o postojeću mrežu učiniti učinkovitom, tada energetski sektor jest u mogućnosti isporučiti e, sve one zadane ciljeve, a isto tako moramo još e, se složiti o sljedećim koracima kako ćemo povećati ove ambiciozne ciljeve i predsjednica jest kazala da 50 e, do 55%, a ja ću svakako dati isto to obećanje. Sljedeći govornik, e, gospodin Buhajt, u ime IDE. Dobar dan, dobro jutro, gospođo Simpson. Gospodin Simpson, akcijski plan za financiranje eh, održivog razvoja Europska komisija jest uvjedlanila eh, financiranje Sustainable Finance Initiative. To je bilo u ožujku 2018. godine. Inicijativa se eh, dogodila i isto tako i bila je upravo na prvom čitanju u Europskom parlamentu. To bi trebalo spriječiti zapravo poremećaj na tržište, međutim privatni sektor u sljedećem desetljeću oko 180 milijardi eura treba financirati kako bi se klimatski ciljevi i energetski ciljevi e, i realizirali. Kako procjenjujete, gospođo Simpson, upravo da privatno gospodarstvo e, je pozvana da zapravo bude e, sudionik u energetskom tržištu, a što zapravo nogama gazi tržišno gospodarstvo? Hvala vam lijepo. Hvala, gospođo Simpson. Hvala na vašem pitanju. isto vjerujem e, što se tiče klimatskih ciljeva. Svi mora dati svoj doprinos. A isto tako kad je riječ o privatnom sektoru koji može doista imati koristi od e, dakle upravo odustajanja od fosilnih goriva. A definitivno može imati koristi od e, budućih e, napredaka u istraživanju razvoja. Ukoliko će Europa biti vodeća u svijetu Svakako će i viši stupanj inovacije stvoriti nova radna mjesta, e, povećati rast i isto tako povećati našu konkurentnost. Istovremeno, ukoliko smo opredeljeni za klimatske ciljeve, moramo također biti sigurni da ćemo to učiniti upravo na troškovno učinkovit način. Kako bismo u svakom trenutku e, zapravo imali sigurne izvore energije, kako ne bismo ugrozili energetsku sigurnu opskrbu energentima i cijene energenata trebaju ostati prihvatljivima, što znači da e, porast e, cijena u nekim drastičnim brojkama nije moguć. I ukoliko dakle osiguramo ove temeljne pretpostavke, onda sam uvjerena da je moguće da i ostvarimo naše klimatske ciljeve. Hvala vam. Hvala. Dodatno pitanje gospodina Buhajta. Nije to baš e, odgovor na postavljeno pitanje. Nije riječ o privatnom e, sektoru, dakle u izlasku iz fosilnih goriva to će se svakako dogoditi no pitanje je je li u okviru tog paketa ili drugih paketa predviđene mjere potpora industrije koji će zapravo spriječiti ove e, ogromne promjene, a upravo cijene energenata će rasti i to drastično rasti. Gospođo Simpson. Ovo pitanje koje se tiče Europske unije, cijene energenata moraju ostati na konkurentnoj razini i moraju ostvariti upravo e, sve ono što mi želimo. Primjerice, možemo poduprijeti e, razvoj mreže, a sve investicije u tom pogledu ne bismo smjeli prepustiti krajnjim potrošačima. Možemo učiniti daleko više za otvoreno i e, konkretno tržište sa većim brojem e, tržišnih sudionika, što će dovesti do smanjenja za krajnje potrošače i ukoliko izvršimo integraciju naših e, tržišta, a što još nemamo, još uvijek imamo uska grla i nepostojeće veze, to će nam upravo omogućiti da omogućimo obnovljivu E, obnovljive izvore energije za šire tržište. A to je ujedno bio i cilj zelenog paketa, da zelena energija jest srž ovog paketa i da cijena mora ostati prihvatljiva za krajnjeg potrošača. Hvala lijepo. Sljedeći govornik, gospodin Krasnotepski, u ime je Hvala, gospođo predsjednice. Gospođo kandidatkinja za povjerenicu, u svojoj odluci uh, opal gas plinovoda, Europski sud po prvi puta se referira na uh, energetsku solidarnost kao načelo, opravo to načelo energetske solidarnosti. Uh, znamo je da je to dio ugovora temeljem članka 194 ugovora o Europskoj uniji i funkcioniranja Europskoj uniji. Ja bih e, želio postaviti pitanje koje je vaše gledište, a kad je riječ e, o e, daljnjem provođenju ovog načela kao buduća povjerenice, hoćete li poduprijeti obavezno stres testove kad je riječ o učinku sigurnosti opskrbe, a koji se primjenjuje na svaki infrastrukturni projekt. Možete li utvrditi jasne kriterije, indikatore koje bi nam pomogli e, u procjeni je li dakle, energetska solidarnost ispunjena kao načelo u svim slučajevima ili će Europska komisija predložiti jedan kreativni pristup gdje imamo negativan učinak u slučaju e, dakle e, i vezano uz samu direktivu o plinu. Gospođo Simpson, izvolite. Hvala gospodine Krasnodebski na postavljenom pitanju. Da, doista, ovo je važno u kontekstu e, plina i opskrbe plinom. Doista smo e, vrlo ozbiljni kada je riječ o pitanju solidarnosti u tom pogledu. Kao što ste s pravom napomenuli, upravo ovaj slučaj, ova presuda koja svakako e, moramo imati na umu i E, činjenično stanje oko solidarnosti opskrbe. Doista vjerujem da ukoliko govorimo o budućem tržištu plina i ustrojavanju ovog tržišta plina, da je to ujedno i jedan noseći stup na kojem možemo izgraditi ovaj sustav. Kada govorimo o plinu, moramo svakako imati na umu da je doista važno diversificirati različite izvore dobave plina. Poljska e, doista dobro ima e, LNG terminal, isto tako imate i isto tako plinovod prema Norveškoj različite dakle, izvore opskrbe energijom, odnosno plinom i to je upravo pretpostavka e, koja je potrebna, a mnoge države članice e, zapravo još nemaju ovako povoljnu situaciju. Hvala vam lijepo. Imate još vremena ukoliko želite iskoristiti. Gospodine Krasnodebski, želite postaviti dodatno pitanje? E, općenito pitanje jer e, govorimo o tranziciji i prema neutralnom gospodarstvu. Kako možete osigurati konzistenciju samog prijelaza i načelom tehnološke neutralnosti i koja se jamči upravo ugovorima, a kad je riječ o državama članicama koje e, mogu staviti u svoje načelo e, vlastitog energetskog miksa. Izvolite. Ukoliko sam dobro razumjela vaše pitanje, postavili ste pitanje o budućoj perspektivi investicije u području plina da doista točno je da upravo ovaj energijski miks jest nešto što zapravo u nadležnosti odluku država članica i isto tako znamo da u ovom prijelaznom periodu da sam postupak postotak plina kao e, energenta neće se povećati zbog toga što će države članice zamijeniti ugljen plinom, ali ako govorimo o budućim investicijama moramo svakako imati na umu da te investicije u plinsku mrežu e, moraju izdržati test budućnosti, a to drugim riječima znači da postoji drugi plinovi osim prirodnog plina koji e, imaju daleko manji otisak, okolišni otisak. Stoga isto tako i dakle um, investicije u vodik, bioplinove, svakako ova mreža mora biti osposobljena i za budućnost kako bi se mogla koristiti i nakon 2030. godine. Sve dok se nalazimo u ovom prelaznom periodu, plinska mreža a isto tako interkonekcija e, zapravo će doživjeti e, svojevrsno financiranje u tom pogledu. Gospodin Botenka, u ime Guja. Dobar dan, hvala. Ja... E, želim reći u odnosu na vaše e, misijsko pismo. E, gospođa van der Leyen traži da e, nađete sve eventualne dobre strane ukapljenog prirodnog plina. Možete nam reći u šta ćete vi točno investirati u infrastrukturu, plinovode, kako ćete se financijski pozicionirati, hoćete li ići baš u tom smjeru. A što se tiče revizije direktive o porezivanju energije, rekli ste da ćete e, doprinijeti tome. E, dakle, e, to je direktiva gdje se minimalno o oporezuje e, električna energija. Možete li nam reći koji izvori energije, koji energenti će e, biti e, vezani za tu direktivu? Hvala. Hvala doista. Imamo u svom misijskom dopisu odloma koji se tiče LNG-a, a isto tako smatram da je to osiguranje sigurnosti opskrbe da imamo diversificirane izvore, a to je važno za čitavu Europsku uniju, što znači da ćemo imati investicije kojima ćemo upravo e, utvrditi te tokove. Krk, recimo u Hrvatskoj, investicija koje se tamo predviđa, a isto tako i u Baltičkom moru e, LNG terminal u Poljskoj. Što se tiče oporezivanja energije, također i ovo je spomenuto u dakle, dopisu koji sam dobila od novo izabrane predsjednice, a suradnja sa povjerenikom Kanteloni upravo ide u tom smjeru. Direktiva o prezivanju energije stara je 15 godina i ona kao takva nam nije od pomoći e, kada je riječ o ostvarivanju naših energetskih klimatskih ciljeva. Prije svega, mišljenja sam da one poteškoće postoje u području kada je riječ e, o e, poreznim izuzecima i isto tako kada je riječ o fosilnim gorivama, a upravo to e, konkurentnost između fosilnih goriva i obnovljivih energenata čini dosta neatraktivnom. Ako me pitate koji porezi koje porezne prijedloge bih imala, onda bi to svakako bilo u skladu sa našim energetskim i klimatskim ciljevima, a isto tako oni će biti usmjereni prema obnovljivim obnovljivim izvorima energije koji moraju postati konkurentni. Hvala vam. Imate li dodatno pitanje, gospodine Bodenka? Da, hvala. E, čuo sam vas i malo me strah da poruku koju smo čuli i od mladih koji demonstriraju za klimu ili od žutih e, prsluka u različitim europskim zemljama traži se e, dakle e, da e, stavimo recimo 1 euro u obnovljivu energiju ako ćemo staviti ako ćemo taj euro dodijeliti plinu koji zapravo zagađuje onda ga nećemo moći duplicirati i staviti u neki drugi izvor energije. I drugo pitanje, tko će to platiti jer čini mi se da će ponovno e, građani e, plaćati zbog oporezivanja, a ne e, multinacionalne tvrtke koje eksploatiraju tu energiju. Hvala gospodine Botenka. Mogu vas uvjeriti u to da i sama poruka mladih ljudi doista se čuje. I akcijski plan treba ispuniti upravo njihova očekivanja. Da, doista, potreba nam je značajne investicije u području obnovljivih izvora energija, a različiti putevi kojima možemo kročiti, jedan od tih puteva jesu fondove Europske unije, već sam spominjala instrument za povezivanje Europe, obzor Europa, Life EU, a isto tako jeste i prvatno tržište kapitala, kreditiranje koje sam spominjala, u kojem ćemo uvesti određene metodologije kreditiranja i koje će biti upravo e, zadatak potpredsjednika Dombrovskisa. Vjerujem da za buduće investicije Europska investicija banka može postati klimatskom bankom i može odigrati značajnu ulogu. Sve u svemu i čak u Europskoj uniji u sljedećem višegodišnjem financijskom okviru imat ćemo doista mnoštvo šarolikih izvora i za razvoj mreže i za i razvoj e, daleko više od onoga što smo imali u prethodnom višegodišnjem financijskom okviru. Hvala lijepa. Želim skrenuti pozornost na to da dosta kasnimo, stoga vas molim da se pridržavate onih vremenskih okvira koje ste dobili. Drugi krug pitanja, gospodin Grk, ITRE u ime EPP-a. Thank you, Commissioner Designate. Hvala. Eh, vi eh, dakle imate eh, zaduženje za ambiciozne planove Europske unije. Međutim, treba vam podrška građana. Moramo biti sigurni da će građani biti u potpunosti informirani da nitko neće biti ostavljen sa strane. Pa stoga želim postaviti neka e, pitanja. E, kakvu e, analizu ste napravili u odnosu na to je li uopće moguće postići vaše ciljeve do 2020. I što ste točno učinili da nitko ne bude zapostavljen, ne ostane u za i kako ćete osigurati e, učinkovitost država članica i njihovu konkurentnost što se tiče e, dostave energije. Hvala na ovom pitanju. E, da, ovo je pitanje mučilo i države članice i stoga mnoge zastupnike. Cijena tranzicije mora biti pravična naročito ako imamo na umu da sve države članice e, nisu na istoj razini. Imate država članica koje još uvijek e, ovise e, o fosilnim gorovima, a imamo država članica koje su otišle dalje. Pitate me kakav je konkretni plan za ciljeve 2050. Ono što vam mogu reći E, to je da ću e, stvarno e, surađivati sa izvršnim potpredsjednikom Franz Timmermansom koji će izraditi taj zakon o klimi. Međutim, prije na što to učini, moramo napraviti iscrpnu procjenu učinka. Moramo imati i imat ćemo e, plan kako postići e, ove e, ciljeve i to ćemo izraditi već 2021. godine. Ja kao osoba odgovorna za energiju moram osigurati opskrbu energijom i to po pristupačnim cijenama, opskrbu i za poslovne i za privatne subjekte. Trebamo investirati u energetsku mrežu, ali e, isto tako e, trebamo iskoristiti trenutačni e, okvir. E, ne moram vam govoriti o tome u koliko mjeri je unutarnje tržište ovdje e, važno i koliko nam može pomoći u tome, ali evo nadam se da ću imati kasnije priliku da o tome nešto kažem. Dodatno pitanje, hvala. Spomenuli ste načelo tehnološke pravične tehnološke neutralnosti. U vašim odgovorima, pisanim i ovdje, sredi, što se tiče srednje e, i središnje Europe, nama je izuzetno e, važno da e, se oslanjamo na nuklearnu energiju kako bismo imali pristup pristupačnoj energiji. Da li se slažete sa procjenom da je ta čista energija doista e, sve skuplja i skuplja. I što ćete učiniti u odnosu na ovaj plan e, održivosti? Hvala. Da, e, nuklearna energija biti će dio energetskog miksa, a o tome kakve, kakvim će se energijama koristiti države članice, odlučivat će same države članice. Imamo država članica gdje se E, gasi nuklearna energija, a imamo ih gdje e, se još uvijek uveliko e, na nju oslanjaju. Finska primjerice je čak otvorila novu električnu nuklearnu elektranu. Dakle, na državama članicama je da odluče kakav energetski miks će napraviti i kakvim će se koristiti e, izvorima. Moramo e, mi na razini Europske unije e, osigurati sigurnost, sigurnost za okoliš i to ne samo unutar Europske unije, već i u susjedstvu Europske unije. Hvala. A sada gospodin Aleksandar SND. Hvala, evo tu sjedim. Hvala na e, ovome što ste e, rekli. E, što se tiče obnovljivih ciljeva, obnovljive energije, vi ste se pozvali na zakonodavstvo koje postoji kako biste uspjeli ispuniti cilj od smanjenja za 55% emisija. Jeste li čuli stručnjake i nevladine e, organizacije koje e, kažu da nam treba puno više od 32% e, obnovljivih izvora energije za 2030. i da trebamo ići prema 45%. Je li se s tim slažete? Jel se slažete s tim mišljenjima? Hvala na pitanju. Što se tiče ovih e, ciljeva, e, upravo smo ih ispregovarali i sada smo u situaciji e, da do kraja ove godine države članice trebaju dostaviti svoje prve nacionalne planove za energiju i klimu i tu će nam točno reći na koji način žele postići svoje ciljeve. Znam da e, mnoge države članice još uvijek rade na ovim ciljevima koji su zadani. E, mnogi e, su obećali da će sami dobrovoljni povećati ove ciljeve. Nekoliko je država članica već to najavilo na vijeću za energiju koje se održalo prošli tjedan i najavili su dakle više postotke e, nego ono što se od njih traže od, pa, u paketu o čistoj energiji. I za države članice pak koje nemaju e, klimatske, pogodne klimatske uvjete, E, trebamo im omogućiti da surađuju s drugim državama, članicama, kako bi ispunile svoje ciljeve. I ovaj mehanizam za suradnju e, može biti od velike koristi. Hvala. E, želite li postaviti dodatno pitanje? Da, hvala. E, drago mi je e, što će neke države članice povisiti razinu ambicija. Međutim, ne znam e, jeste li vi odgovorili na pitanje da mi trebamo zapravo povisiti ovaj cilj na višu razinu ukoliko želimo stvarno poboljšati pristup otvor, obnovljivim energijama. Trebalo bi otvoriti tu direktivu i predložiti viši cilj višu razinu za 2030. Hvala. Ja dolazim iz Estonije. Naš cilj je do 2020 32% obnovljivih energija, a onda poslije za 2030 govorimo od otprilike od 42-43% obnovljivih izvora energije. Tako da ja mislim da je to moguće, da je moguće ispuniti više ciljeve, ali istovremeno trebamo činiti više da e, pomognemo e, upravo takvim obnovljivim izvorima energijama, dakle, e, energije, dakle moramo raditi na istraživanju, na inovacijama kako bismo poboljšali pohranu takvih izvora energija kao prvo za unutarnje tržište kako bi obnovljivi izvori energije bile pristupačniji svima A što se tiče mehanizma za suradnju, trebamo ga promovirati. Drugim riječima, objasniti državama članicama da mogu ulagati u recimo offshore vjetroelektrane čak e, i ako nisu e, na e, njihovom području. Hvala, gospođo Gemon Rinju. Hvala na e, posvećenosti koju smo čuli od vas danas, ali i vidjeli u vašem pisanom e, odgovoru, jer vjerujemo da moramo sve učiniti kako bismo postigli ciljeve i trebamo ih postići na vrijeme jer vremena nemamo puno. Vi ćete biti u srcu ovih napora, naročito što se tiče omogućavanja ostvarenja e, projekta obnovljive energije u cijeloj Europskoj uniji, vjetroenergija, hidroenergija, e, i e, tu ćete morati uključiti rad drugih povjerenika. Što ćete učiniti kako biste deblokirali potencijal Europske unije za e, obnovljive e, izvore energija, hidro i e, vjetroenergija. Što ćete učiniti, kako ćete surađivati sa drugim povjerenicima kako bi svi ti bili, kako bi svi ti izvori ostali učinkoviti i kostovno, troškovno učinkoviti, oprostite. Hvala na pitanju. Treba nam više postrojenja za obnovljivu energiju kako bismo ispunili ciljeve. Istovremeno moramo imati na umu ograničenja koja postoje, ona mogu biti e, vezana za okoliš. E, imamo i pitanje e, prihvaćanja ovakvih postrojenja od strane građana. Međutim, neke stvari možemo učiniti. I učinit ćemo ih, na primjer, traži se od država članica u toj direktivi o obnovljivoj energiji da e, usklade postupke za e, davanje dozvole, tako da samo planiranja i izgradnje neće dugo trajati. Tako, ali naravno nakon što se napravi procjena e, štetnosti za okoliš. Dakle, imat ćemo brže postupke izgradnje Međutim, prostora, prostor je ograničen. Te moramo e, raditi zajedno s povjerenicima. koji su odgovorni za korištenje tla, kada govorimo o obnovljivim e, izvorima energije, kada govorimo o biomasi ili ako govorimo o hidroelektranama, onda moram surađivati s povjerenikom koji će biti odgovoran za e, oceane i ribolov. E, tako e, da ćemo imati smjernice u odnosu na obnovljive izvore energije vezane za hidroenergiju Hvala. Gospođa Hamon, još jedno pitanje. Imate jako puno odgovornosti za eh, usklađivanje rada svih ovih eh, povjerenika. Eh, što ćete učiniti da omogućite državama članicama da na vrijeme završe izgradnju ovih projekata kako bismo svi e, u Europskoj uniji stvarno e, imali pristup takvim obnovljivim izvorima energijama e, i kako bi oni bili troškovno učinkoviti. Možete li još nešto dodati kako pomoći svakoj državi članici da postigne ove ciljeve? Da, <clears throat> to je vrlo važno pitanje E, ciljevi nisu postignuti često i vrlo često e, se kasni. I postoje dva razloga za to e, što se tiče obnovljive energije do 2020. Zašto nećemo postići taj cilj do 2020. Zbog toga što je došlo do kašnjenja u nekim projektima, a drugi je da mjere su bile izmjerene preoptimistično imamo e, uredbu o upravljanju gdje ćemo imati e, podatke o svakoj državi članici koje se mogu e, uspoređivati. Dobijat ćemo godišnje izvješća o tome što je postignuto i mi ćemo im pomagati, pomagat ćemo državama članicama da ispune rokove, da ispoštuju rokove, ispune ciljeve. E, to će dobiti Europski parlament E, dakle, e, svake godine imat ćemo izvješće o stanju energetske unije. E, I upravo taj strogi nadzor bi nas trebao dovesti do situacije da nemamo kašnjenja u inicijativima. Hvala. A sada Envi, jedini Envi. EPP Envi, gospodin Peter Livi. Ja bih se vratio na pitanje e, klimatske neutralnosti. E, Estonija je bila protiv toga na sametu i e, zbog toga se Europska unija nije mogla obvezati na klimatsku neutralnost. Pa vas pitam koja je vaša uloga u tome? Koja je vaša uloga prije samita u lipnju? Spomenuli ste i neke analize Zar to e, ne znači e, da niste vjerovali u analizu gospodina Kanjete? Jer već e, u studenom došlo je do analize, vi ste tada bili ministrice, zar niste imali povjerenje u to? A drugo, niste baš odgovorili na pitanje u odnosu na rusku intervenciju što se tiče plinovoda. Hvala, gospodine Lizan. od prošlih parlamentarnih izbora u Estoniji e, u ožujku ja sam član, članicom, bila članica parlamenta. Tako da u lipnju više nisam bila odgovorna za energiju, već sam bila članica Evrops e, Estonijskog parlamenta, Estonskog parlamenta. E, kao što sam već odgovorila i objasnila, Estonija je bila vrlo ambiciozna i posvećena poštivanju tih planova za e, klimu. Prije dvije godine mi smo procijenili sve mogućnosti, sve što možemo učiniti i koliko će nas to koštati. I došli smo do jednog vrlo, ambicioznog e, plana za klimu. Ako gledate e, razinu ambicija 2017. godine i onda je naravno to prošlo parlament je To je onda došlo do parlamenta. Jer e, parlament e, može izmijeniti e, takve izjave. Imali smo procjenu učinka. Naša vlada je osnovala jedno vijeće za klimu. Sedam ključnih ministara su članovi tog vijeća i i oni mogu razmisliti i raspraviti o, tome. O tome će raspraviti ovaj, ovog tjedna. Koliko ja znam, postoji akcijski plan kako ćemo to postići, tu klimatsku neutralnost u energiji. I to ćemo odlučiti sigurno do e, vijeća u prosincu. I mislim da e, ćemo se svi složiti da je to moguće jer e, u interesu je državama članica e, da e, Europa bude na prvom mjestu po tom pitanju. Hvala. Hvala na odgovoru. Ali niste odgovorili na pitanje koje je bilo vaše stajalište, osobno stajalište. Niste bili ministrica, ali ste bili članica parlamenta. I mi smo čuli da ste vi, u, da je Estonija još u, lipnju bila protiv e, te obveze. E, što s vama? Kako ste vi tada razmišljani? Jeste li bili za ili protiv? Jeste li mislili da to Estonija može prihvatiti ili ne? Koliko znam, to se pitanje nije postavilo na plenarnom zasjedanju Estonskog parlamenta. Dakle, e, time se je bavio poseban odbor za europska pitanja. Stalište Estonije nije bilo protiv. Estonije je trebalo više vremena za naš postupak, a to je procjena učinka. Što treba učiniti što učiniti kako bismo bili klimatski neutralni do 2020. Ako nas sada usporedite sa drugim državama članicama, vjerujem da smo zapravo, e, da imamo prednost, prednost je da znamo što trebamo činiti. Između ostalog, imamo proizvodnju e, nafte u Estoniji gdje e, je došlo do velikih izmjena. Dakle, ako želite čuti što ja mislim, da, ja stvarno e, podržavam klimatsku neutralnost. Mislim da to možemo postići. I evo da zaključim tijekom mog mandata u Estonskom parlamentu nije bilo takvo glasovanja. To glasovanje se jednostavno nije održalo. Hvala. Sljedeća ima riječ gospođa Kutaharu u ime kluba socijalista i demokrata. Gospođo Simpson, nedavni napadi na rafinerije nafte u Saudijskoj Arabiji pokazali su koliko su osjetljiva međunarodna tržišta na stabilnost europske opskrbe energijom i koliko je to krhka opskrba. Mnogo se čini kako bi se ta opskrba, opskrba diversificirala, recimo putem eh, LNG-a, kako bismo manje ovisili od velikih proizvođača plina poput Rusije. No, paradoks je u tome da dok rastu cijene nafte, Europa bi mogla povećati svoju ovisnost od ruske nafte. Tako da treba diversificirati opskrbu i e, uz to umanjiti ovisnost, međutim to neće riješiti temeljni problem odnosno trebamo se pozabaviti drugim aspektima energetske unije, naročito našim sveobuhvatnim ciljem jednog gospodarstva koje je emisijski neutralno. Što predlažete u svojem mandatu kako biste spojili ovu sigurnost opskrbe sa drugim pitanjima, naročito sa dekarbonizacijom energetskog sustava? Gospođo Simpson. Hvala. Istina je, Europa uvelike ovisi o uvozu energenata. Uvozimo plin i naftu. I to će ostati tako i u toku tranzicije. Istovremeno, trebamo biti svjesni toga da prema našim načelima naši energenti trebaju dolaziti iz sigurnih izvora. Trebamo zaštititi vlastitu energetsku sigurnost. Zato trebamo diversificirati izvore opskrbe energijom i proizvodnju. Imali smo prije pitanja o ulaganjima u infrastrukturu i što će se učiniti ako ne bude dovoljno sredstava za ulaganje u obnovljive izvore energije. No ulaganja, naročito u obalnu infrastrukturu, naročito za eh, LNG terminale, su sastavni dio sigurnosti opskrbe energentima. u nekim e, situacijama možda će pravci opskrbe energentima biti više prisutni u Baltičkom moru i možda naš energetski miks e, neće biti stalno u skladu sa našom energetskom politikom. Osim umanjenja neovisnosti o drugim izvorima, konkretno sam pitala o mjerama koje se tiču drugih aspekata poput dekarbonizacije energetskog sustava. Dakle, to ponavljam. I nadalje, nadovezujući se na energetsku sigurnost, postoje druge prijetnje osim ovisnosti, recimo moramo govoriti o kibernetičkoj sigurnosti mreža i o osiguravanju otpornosti infrastrukture na klimatske promjene. Koje ćete inicijative poduzeti u ovom području? Jesu li to prioriteti pri vrhu programa i 2020. godine kada budemo sagledavali vaš mandat, koja će biti vaša ostavština po pitanju energetske sigurnosti? Gospođo Simpson, hvala. Moramo znati da različiti izvori energije nisu besplatni. Dakle, treba ulagati naročito u istraživanje i inovacije. Kada govorimo o plinu, uglavnom mislimo na prirodni plin vodik nije kompatibilan s drugim izvorima energije i ako sada govorimo o vodiku moramo reći da 95% vodika dolazi iz prirodnog plina, a 5% tek iz obnovljivih izvora. Dakle, istraživanje vodika bit će jedan od prioriteta. Također, Treba i sražiti mogućnosti skladištenja i tu uvesti inovacije jer ako imamo više obnovljivih izvora energije trebaju nam i nova rješenja za skladištenje i prijevoz. Hvala. Stavite e, više pitanja o prvo, jer ako imamo previše potpitanja, onda je nedovoljna jedna minuta za odgovor. Evo, samo jedan prijedlog. Dakle, stavite dulja pitanja, odnosno ona koja zahtjeva dulji odgovor u prvi dio. Hvala sljedeći ima riječ gospodin Rope. Hvala. Gospođo Simpson. Belarus e, gradi jednu nuklearku financiranu od strane Rusije blizu europske vanjske granice i time krši sve međunarodne konvencije i zanemaruje također naše testove opterećenja i njihove rezultate. E, posljedično mm, doći će do problema u infrastrukturi same nuklearke i to će se morati riješiti prije stavljanja iste u pogon. Bjelarus pokušava uvesti u sustav nuklearku koja ima očite nedostatke. Što vi namjeravate poduzeti kako biste izbjegli novu katastrofu poput one u Černobilu i to blizu europske vanjske granice? Sigurnosni testovi u Černobilu provedeni su tek nakon što su reaktori pušteni u funkciju. Hvala gospodine Rope na ovom pitanju. Znam e, da je to važno političko pitanje, ta izgradnja nuklearke u Ostrovcu i to je bitno za sve Europljane i znamo da se to gradi u velikoj blizini vašeg glavnog grada. Što možemo učiniti po pitanju novih nuklearki koje se grade u trećim zemljama? Možemo pružiti pomoć, tako da izgradnja i održavanje nuklearki budu u skladu sa najvišim standardima. Možemo pružiti i financijsku pomoć e, tim elektranama u trećim zemljama, tako da se uspostave svi potrebni procesi i naravno možemo inzistirati da se uzmu ozbiljno u obzir svi rezultati testova opterećenja. Znamo da će nuklearka biti uskoro u pogonu, a mi možemo ponuditi na uvid sve smjernice kako postići sve sigurnosne standarde u skladu sa onima koji vladaju u Europi. E, Europska unija će također pružiti potporu Litvi kako bi se Litva pripremila na eventualne krizne situacije. gospodine Rope. E, Htio sam konkretnije odgovor, ali to je dovoljno. Javna je tajna da će elektrana u Belarusu proizvoditi energiju za europsko tržište. Litva se nalazi vrlo blizu lokacije elektrane i već je izjavila da neće dopustiti prihvat e, te energije u mrežu jer nuklearka ne zadovoljava sigurnosne standarde. Što će biti sa drugim zemljama članicama, susjednim zemljama, e, što uključuje i vašu zemlju Estoniju? Hoće li one uvoziti tu jeftinu energiju ili će poduzeti korake kako bi u budućnosti Europska komisija zabranila uvoz električne energije koja nije u skladu sa sigurnosnim standardima. Hvala. Simpson. Gospođo Simpson. Hvala gospodine Rope. Kao što znate, Estonija, Latvija i Litva imaju zajedničku energetsku politiku i ostvarili smo dobru suradnju sa vašim ministrom za energiju. mi smo još e, u tom e, energetskom području sa Bjelarusom i Rusijom i naše tri baltičke zemlje. Tako da e, nastojimo raditi na sinkronizacijskom procesu koji bi trebao biti dovršen do 2025. godine unutar tog prostora. Mislim da je to dobar način rada. Osim toga, problem prekogranične trgovine energentima ne odnose se samo na nuklearke, nego i na termoelektrane koje rade na ugljen, ali ne plaćaju emisijske jedinice, tako da imaju konkurentsku prednost u odnosu na europske elektrane. Dakle, trebamo pobliže razmotriti način na koji ovakva konkurencija utječe na naše tržište. Hvala. Hvala gospodin Borkja iz e, kluba ID, odbor ITRE. E, hvala. Svakako Europska unija treba se osloniti na e, ciljeve iz paketa o obnovljivoj energiji, ali kao što kandidatkinja priznaje, prirodni plin igra važnu ulogu u svakodnevnom životu građana. No ipak čini se da nema jasnog zakonodavstva o domaćem europskom tržištu plina. Zemlje poput Italije još ovise o uvozu energije, ne samo iz trećih zemalja, nego i iz drugih zemalja članica visoki trošak uvezenih energenata nepovoljno utječe na konkurentnost Italije i njenih poduzeća u odnosu na druga poduzeća koja se mogu osloniti na jeftinije cijene energenata na domaćem tržištu. Kako ćete se pobrinuti da nacionalne politike u vezi sa plinom zemalja članica budu u skladu sa pravilima pravednog tržišnog natjecanja? Hvala, gospođo Simpson. Hvala na ovom pitanju. Naši načini otvaranja tržišta prema prekograničnoj trgovini omogućit će nam e, ostvarenje paketa za obnovljive energije i to će odrediti također i restrikcije na tržištu energenata. Dakle, jasno je da ono što smo izmijenili na tržištu električnom energijom e, će se odraziti i na druga tržišta, a trebamo osnažiti potrošače kako bi uživali svi u istim pravima svugdje u Europi. Hvala. Potpitanje. Energetska tranzicija imat će učinak na društvo i na gospodarstvo i to svim zemljama članicama, ne samo u pojedinim regijama. Što će komisija predvidjeti kao dodatne instrumente potpore tim regijama Dakle, hoće li to ponuditi svima ili samo nekim područjima? Spomenuli se također da treba promijeniti e, plinsku infrastrukturu i slažem se s time. Dakle, kako ćete spriječiti to da je IB prestane financirati plinske projekte do kraja 2020. godine i smatrate li da će domaće tržište plina ostati održivim e, i u nedostatku financijske potpore Europske investicijske banke. Hvala, gospođo Simpson. Poduzet će se niz infrastrukturnih projekata koje će financirati instrument za povezivanje Europe. A neki će se financirati i sredstvima EIB-a. Dakle, nadamo se da će njihova zajmovna politika biti u skladu sa našom energetskom politikom. Pitali ste što možemo učiniti kako bismo ublažili društveni učinak tranzicije. Ako govorimo o cijenama, gotovo 50% potrošnje grijanja ovisi o cijeni, a u tom smislu energetska učinkovitost je bitno sredstvo, odnosno trebamo smanjiti troškove domaćinstava. Dakle, jedan od glavnih ciljeva uloga, e, e, ulaganja bit će renovacija zgrada, obnova zgrada. I to ne samo u nekim zemljama, nego diljem Europe, a to će naročito vrijediti za više stambene zgrade. Tako da e, na taj način ostvarimo značne uštede i energenata i troškova. Hvala, gospođa Stegrud ima riječ iz ECR-a. Hvala, gospođo predsjednice, gospođo Simpson. Ispričavam se, prehađena sam, nadam se da ćete me razumjeti. Ja sam nova zastupnica, ali dolazim iz privatnog sektora, iz industrije energije i bavim se, već bavila sam se niz godina ulaganjima u energente, različitim e, aspektima poput ponašanja potrošača i tako dalje. I kada čitam vaše mandatno, mandatno pismo u kojem stoji da se trebate pobrinuti da europljani imaju pristup pristupačnoj, pouzdanoj i čistoj energiji, pa ja bih rekla da je to proturječan cilj i da je to teško ostvariti i da ćete morati tu odrediti prioritete. Već ste odgovorili na dosta pitanja o tome. No, imam drugčije pitanje. Budući da sam žena i da sam e, radila u industriji energije, čitam ovdje u vašim odgovorima da u globalnoj industriji nafte i plina e, postotak žena je posto a 32% je u e, industriji e, obnovljivih izvora energije. Mene zanima zašto to e, smatrate problemom? Evo samo kratak komentar o pretpostavci da nije moguće ostvariti pristupačnu, sigurnu i čistu energiju. Mislim da to nije istina. Većina takve energije dolazi iz lokalnih izvora i tamo gdje ja živim znam recimo da u određenim razdobljima dobivamo vrlo jeftinu energiju iz skandinavskih e, hidroelektrana i to je doista pristupačna i sigurna energija. Zatim uloga žena u sektoru energije. Da, u svakom sektoru trebamo ukloniti prepreke ako one postoje. U e, tradicionalnim sektorima u energetskoj industriji Očite su brojčane razlike između muškaraca i žena, ali kada je riječ o obnovljivim izvorima energije, riječ je o novim tehnologijama, o istraživanju, o inovacijama i tu su žene prisutnije. To je jedna od dodatnih e, prednosti i još e, jedan poticaj e, upravo zato da se jače borimo za obnovljivu energiju barem ja tako mislim. Potpitanje? Ne. Hvala. Kad bismo svi imali pristup hidroelektranama, to bi bilo lijepo, ali nemamo svi. Dakle, trebate odrediti prioritete. Moje potpitanje je e, zašto smatrate tu razliku između muškaraca i žena u energetskoj industriji problemom e, i Dakle, ako je to danas 22, odnosno 32%, što biste vi smatrali dobrim udjelom žena u, naftnoj i plinskoj industriji i u obnovljivim izvorima energije? Pa ja ne zacrtavam te ciljeve. Ako govorimo o budućim brojkama, mislim da je nama najvažnije ustanoviti koliko će se stvoriti novih radnih mjesta zahvaljujući e, našim ciljevima klimatske neutralnosti i treba vidjeti kako će to biti ta nova radna mjesta. U tom smislu mjesta u industriji i u istraživanju i inovacijama odgovaraju jednako svim spolovima, tako da ako Europa bude i dalje predvodila na putu ka klimatskoj neutralnosti otvorit će se nova radna mjesta i e, naravno i ta ravnopravnost spolova je nešto što valja imati na umu. Hvala. Izvolite gospodine Kijeli u ime epp Dobro jutro. Gospođo Simpson, nadam se da ste, ste dobro sjeli u ovaj u ovu stolicu koja je toliko visoka. Vi ste indicirali isto tako da je parlament u budućnosti zapravo u smjeru kretanja 22% obnovljive izvorne energije, a isto tako pitanje kako to ostvariti. Spomenuli ste također da Estonija će imati 42 posto obnovljivih izvora do 2030. godine. Pa čak i zeleni bi morale biti impresionirani ovakvim podatkom. Jedan od ključnih e, segmenata direktive o obnovljivim izvorima jest da i e, same mm, lokalne zajednice budu pod kontrolom isto tako svojih energetskih izvora. Koje konkretne inicijative ćete poduzeti da bi se isto tako e, stvorili novi poslovni modele na tržištima i spustili na lokalnu razinu i kako ćete zapravo potaknuti građane i lokalnu zajednicu da e, na neki način e, smanje svoju energetsku potrošnju i da postanu ključni e, u dakle energetskoj tranziciji. Hvala vam lijepo. Gospođo Simpson, izvolite. Hvala vam na ovom pitanju. Ovo je uistinu bio dio e, plana da bismo trebali zapravo uključiti što više i građane u sva ova pitanja i to upravo e, na način da mogu postati samo opskrbljivači, dakle solni paneli, e, isto tako i cijene solnih panela koje su se značajno smanjile i kada govorimo o solarnim računalima, e, oni su pet e, puta jeftiniji nego što su bili na samom početku. A što se tiče isto tako naše estonske perspektive, mogu vam kazati da u Estoniji smo usvojili zakon koji nam E, omogućuje da mali proizvođači zapravo imaju jako dobar pristup tržišta. Zovemo to modelom plug and play e, i to je upravo stvorilo jedan ogroman porast kad je riječ o mini solarnim panelima i njihove proizvodnje. To je upravo moguće zbog toga što smo ispregovarali da se upravo, e, upravo kroz ovaj sustav distribucije ovo omogući i distributeri su bili zapravo u bojazni da li će to funkcionirati, međutim ova otvorenost tržišta je to e, dokazala da je moguće, a isto tako i isto tako jedno podatkovno čvorište koje može isto tako okupiti i proizvođače i potrošače. Što znači da upravo ovakvim jednim elegantnim načinom mikroproizvođači mogu ponuditi svoje proizvode na tržištu. Oni će pak nam olakšati ispunjavanju upravo svih onih ciljeva koje smo postavili u području obnovljivih izvora energije. Dodatno pitanje? Hvala vam lijepa. Hvala gospodine Simpson na ovom doista interesantnom odgovoru. Vrlo praktično bi bilo dakle jedan od velikih kritika koje se upućuje Europskoj uniji jest e, previsoka razina birokratiziranosti. Kako ćete e, osigurati kroz zakonske preporuke da se upravo ova kompleksnost e, i za industriju i za mala i srednja poduzeća zapravo omogućuju upravo procvat investicija, a bez prepreka u administrativnom pogledu. Gospodin Simpson, izvolite. Paket o čistoj energiji nam daje okvir i moramo sada upravo provesti sve te instrumente koje nam stoje na raspolaganju i koji nam daju upravo mogućnost da e, svi mikroproizvođači e, ponude svoju e, svoju energiju na tržištu. Istovremeno postoje neke druge komponente, primjerice u području energetske učinkovitosti Postoje isto tako zahtjevi da novo izgrađene zgrade moraju biti energetski učinkovite, međutim isto tako one bi same trebale e, proizvoditi energiju koju će kasnije koristiti i upravo takvi instrumenti postoje, samo što države članice moraju provesti i ove zacrtene ciljeve učiniti ih pristupačnim E, svim dionicima u tom pogledu. Hvala vam lijepa. Gospodin Pekarinen iz kluba Renew. Obratit ću vam se na finskom. Gospođo predsjednice, gospođo kandidatke za povjerenike, ja vam želim sve najbolje za upravo e, novom i u okviru novog imenovanja e, doista vjerujem u uspješnost vaših budućih aktivnosti. Što se tiče planova energetske učinkovitosti, moguće je da upravo ostvarimo mm, smanjenje emisija za 40% sve do 2030. godine. No ipak valja istaknuti da je to daleko od 50% ili čak 55% koji se spominju. Na čemu bi trebao biti naglasak u svim budućim aktivnostima? Je li to u trgovini, emisijama ili u zapravo raspodjeli, ravnopravnoj raspodjeli terete? Govorili ste o obnovljivim izvorima. Koje je vaše mišljenje o bioenergiji koja je jako važna za nas u Finskoj, a kad je reč o obnovljivim izvorima energije? Gospodin Simpson, hvala gospodine Pekarin na postavljenom pitanju i Uglavnom sam dala mogućnost da i svojim materijalnim jezikom progovorim estonskim, ali čini se da me nitko neće pitati na estonskom, ali ja ću nastaviti na engleskom, obraćati se vama. Postavili ste pitanje kako ćemo ostvariti e, smanjenje stakleničkih plinova, kako ćemo ostvariti povoljni postotak Mogu se složiti s vama da energetski sektor jest upravo ključan e, jer 75% stakleničkih plinova upravo dolazi iz e, proizvodnje ili potrošnje energije, ali postoje neki drugi sektori koji moraju e, dati svoju potporu u pogledu smanjenja. I to će definitivno biti jedno od glavnih vodećih pitanja buduće komisije, a isto tako i struktura komisije izvršni dakle povjerenik za Green Deal i suradnja s njim i gospodinom Timmermansom jest upravo e, važno, a isto tako kad je riječ o prometu, e, ruralnom razvoju i zdravlju, sve su to elementi i područja e, u kojima naš zajednički cilj može biti ostvaren. Znam da e, potpredsjednik Franz Timmermans će vrlo pažljivo e, razmotriti postojeći sustav e, trgovanja emisijskim jedinicama, područje u prometa koji još nisu pokriveni trgovinom, ali to upravo može imati jedan značajan pozitivan utjecaj po mom mišljenju E, vidim da su prednosti upravo jedne pametne integracije ti koji kroz blisku suradnju mogu dovesti do suradnje različitih sektora i koji mogu omogućiti smanjenje e, dakle uličnog otiska, bilo da je riječ o prometu, bilo da je riječ o industriji, bilo da je riječ o e, izgradnji zgrada ili nekim drugim sektorima. hvatanje ugljika i tehnologija povezana sa time e, nije doživio napredak niti E, je to zapravo e, bilo moguće. A zapravo dekarbonizacija ugljika, a to znači da je proizvodnja e, sintetičkih goriva kroz upotrebu električne energije i time dolazimo do zapravo ovih goriva. Samo skladištenje jest jako teško. Imamo prekomjernu proizvodnju, mi bismo mogli E, ugljični dioksid e, pretvoriti u metan koji bi opet mogao biti svojevrsno skladištenje ugljika. E, želite li upravo promovirati ovakvu vrstu dekarbonizacije, ovakvu vrstu projekata? Hvala, gospođo Simpson, izvolite. Hvala, gospodine Pekarin. Doista cijenim što ste upravo naveli ovaj kompleks pitanje, a to je skupljanje i skladištenje ugljika i skladištenje u podarima ugljika, jer to je upravo tema koja će biti vrlo značajna, a kad je reč o tehnološkim e, mehanizmima koje valja iskoristiti i kako ostvariti ugljičnu neutralnost do 2050. godine. Upravo sada u EU nemamo e, nikakve projekte koje bi se s tim u vezi provodili. Postoje neki projekti u svijetu no, znam da je ujedno i e, eksperimentalna faza, a isto tako i projekt koji se nalazi u eksperimentalnoj fazi, e, smješten je u Rotterdamskoj luci gdje se planira dakle priobalno ili e, obalno skladištenje ugljika ukoliko će dobiti financijska sredstva to bi se moglo realizirati do 2023. godine. Razlog zašto nemamo e, projekata u tom području jest e, sljedeći, a to je da javna svijest o ovom problemu s jedne strane, a postoji dvojbe oko mogućnosti skladištenja ugljika. A isto tako možemo promatrati i ovo u kontekstu dakle promijenjenih eh, samih ciljeva. Gospodin Karao. Neovisni zastupnik, izvolite. Good morning, Madame Simpson. Dobro jutro, gospođo Simpson. Komisario designato... Vi kao kandidatkinja za povjerenicu za energetiku se suočavate sa važnim izazovima među kojima možemo uvrstiti također e, i e, misije u Europskoj uniji iz zgradarstva što predstavlja sada 25% potrošnje i također prije ste spomenuli do sada nedovoljno brzu obnovu zgrada. Smatrate li predvidjeti push-pull mjere koje će poslužiti u ovih izazova i kako želite integrirati cirkularnu ekonomiju i obnovu zgrada? Imam još jedno pitanje i to je pitanje do kojeg mi je vrlo stalo. Dakle, riječ je o demokratizaciji energije i tu građani trebaju voditi glavnu riječ, ne biti samo potrošači. To će imati prednosti po zaštitu okoluša. Dakle, kako ćete se pobrinuti da se ovakvi pojmovi doista ispravno primijene u praksi? Gospodin Simpson, izvolite. Hvala vam lijepa. Nekoliko pitanja koje ste postavili želim početi od prvoga, kad je riječ eh, o dakle, mreži za centralno grijanje i centralizirano grijanje, to je uistinu jedno od eh, najvećih eh, prepreka s kojim smo suočeni, a putem koje bismo mogli ostvariti energetsku učinkovitost u mreži za centralizirano grijanje i to na više načina. Jedna od mogućih opcije je kogeneracija ukoliko dakle proizvodimo i e, toplinsku energiju i e, struju. Dakle, upravo time se može ostvariti visok stupanj energetske učinkovitosti, a isto tako korištenjem bioenergije za grijanje, to je jedna od opcije, pametna integracija kad je riječ e, o međusektorskom ili sektorsko povezivanje, a dakle novi, dakle inovativne rješenja poput toplinskih crpki i tako dalje. Sve ovo može smanjiti trošak mreže za centralizirano grijanje. No, ono što valja istaknuti u tom pogledu jest da ukoliko želimo obnoviti naše zgrade, 75% e, dakle, stambenih zgrada neučinkovite su. Njih treba obnoviti. Ako usporedimo to sa zgradama iz 80. godina, prošlog stoljeća i onih koji se danas grade, one dvostruko više zapravo koriste li dvostruko više energije no novogradnje. Iz toga možemo vidjeti da da su uštite doista značajne. Istovremeno, moramo isto tako istaknuti da nam nedostaju financijska sredstva za obnovom e, koja bi se koristila za obnovu zgrada, a isto tako i koja bi pospješila i poticala samo obnovu zgrada, što možemo učiniti? Dakle, na prvom mjestu možemo razmijeniti najbolja iskustvo. O nekim državama članicama. E, pronašli su vrlo atraktivne načine kako da se privuku privatni investitori, a to je upravo model koji bi bio mm, koji bi bilo moguće koristiti isto tako i u drugim državama. Da, razumio sam, postao sam mnoštvo pitanja a i sada ću iskoristiti priliku da e, mi date odgovor na sljedeće pitanja. Prije svega kada je riječ e, o energetskoj uniji, kada sam govorio o demokratizaciji e, energetskog sektora, zapravo sam se osvrnuo na mogućnost i priliku da koristimo građane kao potrošače, proizvođače, a ne samo da ih e, na neki način e, gledamo ovu tranziciju za velike igrače. Stoga, moje pitanje, hoćete li glavnu upravu isto tako i koristiti e, ostale instrumente kako bi se došlo do demokratizacije samog energetskog puta u budućnosti? Gospođo Simpson, izvolite. Hvala vam na ovom pitanju. E, direktiva o obnovljivim izvorima energije nam upravo daje ove instrumente da upravo i potrošači mogu biti proizvođači, oni mogu i trošiti, oni mogu skladištiti, a isto tako i prodavati električnu energiju. A to sve skupa uključuje i veliki dio građana koji e, žive u stambenim zgradama. Stoga vjerujem da upravo ovakva mikroproizvodnja, da ste ujedno i proizvođač i potrošač, da je doista važna, a u ostvarivanju naših klimatskih ciljeva. To je ujedno i važno kako bismo ukazali upravo na mogućnost e, da i potrošači mogu imati koristi od ove tranzicije možemo isto tako iskoristiti priliku u inovativnom smislu, što znači da to može biti dijelom jedne kampanje renovacije, a recimo kao što su to solarne pločice koje ujedno omogućuju obnovljive energije, ali isto tako su izolator. Gospodin Gozales Casares, hvala vam. Hvala, gospodin Simpson. Hvala vam što ste spomenuli isto tako na samom početku, a sada nastavljam na španjolskom jeziku. Imamo cilj od 50% do 2030. godine e, za mrežu centralizirane grijanje. Obnovljivi izvor energije bi trebali biti moguće prenijeti s jedne lokacije na drugo, na Bilijskom polotoku, zapravo spoj sa drugim dijelom Europi e, na razinu 2,8%. Ako Sada imamo ovaj cilj od 15%, ako smo sada na 2,8%, onda će doista biti jako teško ostvariti cilj. Koje su konkretne mjere koje predlažete kada e, ćemo imati mogućnost e, da se ovih 15% povezivosti sa Europskom unijom ostvari do 2030. godine? Što će komisija učiniti s tim u vezi? Još nešto sam želio postaviti kao pitanje, a to je e, vjerujete da nakon svih ovih pitanja vezano s plin i s pitanja koje nisu su dobila željene odgovore. Je li zemni plin kompatibilan sa pariškim sporazumom? Gospodin Simpson, izvolite. Hvala vam lijepa, gospodine Gonzales. To je strah važno pitanje koje ste postavili. Interkonekcija. Cilj od 10% već je jednom odgođen a taj cilj je 2020. godine. Mi smo sada integraciju, stopanje integracije povećali do 2030. godine na 15%. Što možemo učiniti? Možemo promovirati, poticati regionalnu suradnju, financirati ove karike koje nedostaju i spojeve koje nedostaju, a isto tako možemo isto tako ukazati da Iberski poluotok će dobiti interkonenciju putem Biskajkog zaljeva, a to će financirati upravo CEF. To svakako nije dovoljno. Potrebno je daleko više stupanj interkonekcije, a morate doseći one krajeve koje ne spadaju u e, osnovno, odnosno u centralnu Europu, a treba isto tako omogućiti pristup e, dakle, strunim priključcima. Vjerujem da ovaj spoj sa Biskajskim zaljevom je uistinu dobar početak. Kad je riječ o LNG-u, hoće li se e, koristiti LNG terminali, je li to dovoljno za klimatsku neutralnost i za naše ciljeva održivog razvoja, moramo poraditi doista na tome da, da se usredotočimo na vodik i ugljične plinove, te isto tako e-plinovi i bioplinovi koje u tom kontekstu treba istaknuti, a ukoliko ćemo izgraditi jednu unakrsnu mrežu e, cilj do 2030. godine e, svakako mora biti taj da ova mreža izdrži e, i razdoblje nakon toga, a što znači istraživanje upravo e, dakle vodika kao energenta. Hvala, dodatno pitanje. Da, jedno pitanje u odnosu na povezanost. Dakle, sami ste rekli da e, e, imamo poteškoće s tim. Ima e, država članica koje ne vjeruju u to. Hoćete li vi kao komisija poduzeti mjere u odnosu na države članice koje spriječavaju napredak u odnosu na međupovezanost? Da, naravno. Ovi ciljevi za međupovezanost, e, njih smo pregovarali na razini Europske unije i ti ciljevi su isti za sve države članice. Ne samo 50% do 2030. već imamo i ciljeve za e, koji dio tih povezanosti treba biti otvoren za tržište. I ako imamo uredbu na razini Europske unije, onda sve države članice E, trebaju e, raditi e, u smislu postizanja ovog cilja. Hvala. Gospođa Vajs, Pučani. Hvala, čestitam na imenovanju i hvala na odgovorima. Evo tu sam, ispred vas. Htjela bih vas nešto upitati u odnosu na bolju energetsku učinkovitost zgrada. Ako sam e, dobro razumjela iz odgovora gospodinu Keliju, mi već imamo sve alate i samo je pitanje hoće li se države članice koristiti njima. E, u e, vašem mandatnom pismu od vas se traži da napravite smjernice e, i e, u skladu s postojećim smjernicama zgrade moraju do 2050. biti sve energetski učinkovite i e, neutralne što se tiče ugljičnog dioksida. Dakle, što ćete učiniti da to poboljšate? Hoćete li otvoriti ponovno ovu direktivu i nastaviti rad na njoj? Hvala. Kao prvo, alat koji mogu upotrijebiti za praćenje energetske učinkovitosti i koji imam, to su nacionalni planovi za energente i klimu. Dakle, tu ćemo vidjeti e, kakvi su ciljevi svake države članice, znat ćemo to prije kraja ove godine. E, znam da postoji zabrinutost da e, nećemo ispuniti ovaj cilj, ali pred nama su još tri mjeseca i možemo pregovarati oko toga s državama članicama, dati im preporuke i savjete oni e, su zainteresirani naravno i za financijsku potporu koju mogu eventualno dobiti. Postoje načini za potporu ovakvim akcijama, različiti fondovi. Imamo fond za sve, e, sva ulaganja u vezi e, energije, a to je Connecting Europe Facility. Međutim, nadamo se da ćemo imati i e, privatni sektor e, uz povoljne kredite, e, a na lokalnoj razini ćemo onda trebati imati i zakonodavstvo koje će onda omogućiti ovakvim zgradama da uzmu takve zajmove koji će biti povoljni možda postoje e, pravni problemi i poteškoće u odnosu na ovakvu vrst e, zajmova, pa zbog toga treba e, stvarno suradnja i to će nam pomoći. Hvala. Dodatno pitanje? Hvala. Zgrade koje imaju najnižu energetsku učinkovitost u njima obično žive ljudi koji imaju niska primanja i ponekad ih treba uh, u potpunosti ukloniti iz uh, stambenog uh, fonda i kako to možete učiniti, a da istovremeno budete sigurni i da osigurate pristup takvim ljudima skromnih prihoda E, prihvatljivim e, stambenim uvjetima. Da, mi smo rekli da ćemo renovirati zgrade koje nisu energetski učinkovite. Ponekad e, u takvim zgradama nije udobno živjeti zimi. Ponekad je to nešto e, što možemo e, promijeniti tako što ćemo imati e, višu temperaturu u zgradama nakon što budu renovirane. Dakle, imat ćemo dakle, ulaganja u renoviranje zgrada koje su iz socijalnog sektora, jer upravo su stanovnici takvih zgrada najviše pogođeni e, krizom. Dakle, o tome možemo razmisliti. Međutim, nakon e, renovacije e, troškovi za grijanje će biti niži i postićemo višu temperaturu, dakle bolje zagrijavanje takvih zgrada. Hvala, gospođa Rego Gue. gospođo Simpson. Sad sam zabrinutija, no što sam bila kad sam došla što se tiče klimatske e, hitnosti, i ono što se od nas traži, koje su politike Evropske unije. Vi, ovo što sam čula danas puno ne obećaje. E, mala skupina velikih poduzeća dijele E, cijelo tržište, a e, posljedice su ogromne. Ima više od 50 milijuna e, evropljana koji pate od energetskog siromaštva. Dakle, a sve to kako bismo obranili interese ovih nekoliko poduzeća. Ovo što predlažete neće nam pomoći govoriti o e, tranziciji, energetskoj tranziciji koja štiti poduzeća e, ne služi ničem. Dajte nam neke konkretne mjere za promjenu europskog modela za energiju i e, konkretne mjere koje ćete poduzeti. Hvala na pitanju i mogu potvrditi da će ova komisija stvarno biti posvećena ispunjavanju klimatskih ciljeva ne samo na mojoj razini, ja sam odgovorna za energiju, već je e, to i e, preuzeta obveze, obveza e, novo izabrane predsjednice. Ovo će biti odgovornost, prva odgovornost i potpredsjednika Franca Timmermansa koji je odgovoran za zeleni dil. Imaćemo zakone za klimu i e, konkretan akcijski plan. Ja sam zadužena za energiju, biti ću zadužena za energiju, pa energiju pa moram e, naravno imati u vidu sve ove ciljeve, ali isto tako i e, sigurnost energije, pristupačnost energije e, po e, korektnim cijenama te konkurentnost cijele naše industrije za proizvodnju energije. Moramo uspostaviti dijaloge za energiju. Moramo motivirati partnere da i oni obave svoj dio posla. To su alati koje imam na raspolaganju. Mogu surađivati s državama članicama, te ih motivirati da povise svoje ciljeve. Mogu e, raditi sa povjerenikom koji je odgovoran za financiranje pa mogu objasniti da nemamo dovoljno sredstava za to. A treba nam e, isto i sredstava za istraživanje, inovacije. Ja ću to činiti. Ali do 2020. mi ćemo biti prvi kontinent koji će biti klimatski neutralan. Parece que hay una pequeña contradicción. Hvala. Dodatno pitanje. Možda bi trebala biti jasnija. Imamo izravnu vezu između modela energije i klimatskih promjena i to je nešto što je sada poznato. Samo nekolicina e, kontrolira e, energiju i e, oni odlučuju o cijeni energije. E, sve to ide u prilog upravo ovim poduzećima, a e, predstavlja rizik za naš planet. Učinkovitost, e, demokratska kontrola, te kontrola potrošnje i potražnje. Želim jasni odgovor. Na čijoj ste vi strani? Jeste li vi na strani velikih poduzeća, nacionalnih poduzeća ili ste na strani onih koji se bore za bolji planet kako bi za dobrobit budućih generacija. Hvala. Da, uh, upravo će građani, potrošači, korisnici energije biti u srcu naše politike. To je moja zadaća da e, osiguram energiju po prihvatljivim cijenama, bioenergiju, da sve bude transparentno i trebamo izgraditi veze koje nedostaju. Jer ako to učinemo, ako budemo imali bolju suradnju, to će e, biti korisno za sve nas na regionalnoj razini, na razini unutarnjeg tržišta. I time ćemo dobiti bolje cijene za potrošače, bolju konkurentnost energetskog sektora možemo e, postići ciljeve samo ako imamo potporu građana. Za sada imamo, a ostaće ako građani vide da imamo uz to i konkurentnu cijenu energije. Hvala. Hvala. Prošli ponedjeljak borba protiv energetske e, energetskog siromaštva smo e, pretočili u europski zakon. 50 milijuna evropljana ne mogu platiti račune. 2019. su morali birati između e, grijanja, hlađenja domova ili e, obroka hrane. Ljudi umiru zbog vrućine, zbog toga što si ne mogu priuštiti da uključe hlađenje ovo što se čini na račini država članica nije e, dostatno. Što e, možete učiniti, što ćete učiniti kako biste e, poboljšali energetske planove za države članice poštujući klimatske ciljeve. Što ćete učiniti u odnosu na razmjenu dobrih praksa među državama članicama kako bismo postigli više ciljeve, više kriterije i višu razinu ambicije E, naročito na e, ovom, u ovom sektoru energije. Hvala. Možete biti sigurni da smo čuli upravo iz e, izvješća od prethodnog mandata što možemo očekivati od država članica, od regija. E, to ćemo imati u nacionalnim e, planovima za energiju i klimu. Što učiniti s ovim ljudima koji ne mogu platiti grijanje, e, električne račune za struju ili hlađenje? Za sada imamo samo nacrte tih planova, pa ćemo vidjeti kakvi će biti ti planovi kada budu gotovi na kraju godine. To je dio godišnjeg izvješća svaka država članica definira energetsku sigurnost na svoj način. Observatorij za energetsko siromaštvo će nam dati jasnu definiciju tog pojma. Kako pokriti e, ovo pitanje na isti način, odgovoriti na ovo pitanje na isti način svugdje u Europskoj Dodatno pitanje? Hvala. Drago mi je čuti da ćemo konačno dobiti definiciju za energetsko siromašno. Ali ono što bih htjela čuti to je što ćete učiniti kako biste poboljšali te nacrte planova. Jer za sada znamo da nisu dovoljni, da nisu dostatni. Dakle, što ćete učiniti kako e, biste iskoristili znanje dionika e, iz područja klime, kako biste ovo poboljšali. Ali htjela bih upitati nešto što je više političke prirode. Ja mislim da energija nije roba kao e, neka druga. Mislim da je to e, ono osnovno socijalno pravo. Vi ćete e, biti povjerenica za energiju za 500 milijuna evropljana. Što vi vjerujete? Je li vi vjerujete u to? Hvala. Da, hvala. Slažem se. da nam energija pruža socijalnu uključivost. Pa je stoga ona prijeko potrebna. E, kada govorimo o energiji, ne govorimo samo o energiji kao robi, govorimo o energiji, o porezima vezanim za energiju, e, o sve, svime tom se moramo baviti, svim tim aspektima e, i pitate nas što možemo učiniti za te ljude koji e, su energetski siromašni. Možemo im pružiti učinkoviti način grijanja recimo. Ne možemo to e, postići odmah i sutra, svugdje, ali postoje različite tehnologije koje će sniziti trošak grijanja. Renovacija zgrada svakako igra važnu ulogu u tome. Hvala. Sada gospođa Paulus, zeleni. Hvala, hvala što ste danas s nama. Evo, nastavit ću na njemačkom. Ustanovili smo da na putu prema dakle, nultoj emisiji kroz obnovljive izvor energije, e, treba nam manje plina, a stoga ste me obradovili kad ste napisali da je načelo energetske učinkovitosti i mora biti i svugdje primjenjiva. Konkretno pitanje u scenarijima zapravo potreba za plinom se precijenjuje i volio bih je znati Možete li osigurati pretpostavke da Europska investicijska banka ili projekti koji su zajedničkog interesa da budu jasno u skladu s načelom energetske učinkovitosti, da nemamo na kraju fosilne energente, a što su e, dakle sve ono što ne želimo, a nego da završimo u klimatski neutralni svijet, a za to nam je potrebno upravo utvrđivanje svih e, eventualnih potreba. Thank you Hvala na tom pitanju. Što se tiče tih e, ulaganja koja će doći iz različitih izvora, e, Europska investicijska banka sigurno, ali imat ćemo i e, klimatsku banku. Ova ulaganja treba uskladiti s našim klimatskim ciljevima. I jasno je da kako bismo postigli klimatsku neutralnost, da ćemo prioritet dati projektima koji e, idu prema e, klimatskoj e, ugljičnoj neutralnosti, bolje učinkovitost, bolja povezanost i zbog toga će nam trebati ulaganje. Ako govorimo couple of years Od SEF financiranja. Jasno je da u Europi treba e, sve manje e, projekata za e, automobila, a više onih koji su vezani za obnovljive izvore energije i električne automobile. To je sada jasno. Pa se nadam da ćemo imati dakle sve manje tih projekata vezanih za automobile, a više ovih drugih e, koji su energijski učinkovitiji. Hvala. Imate li dodatno pitanje? Upravo ste Dakle, spomenuli o klimatsku banku i naši klimatski ciljevi koje ste spominjali. Ipak bih željela postaviti pitanje metan kao strategija. Pa metan e, u svom većem dijelu prema UNFCCC-u 15 do 20% jest metan koji je odgovoran za zagrijavanje zemlje. On je kraće u atmosferi 12 godina otprilike, ali je 85% veća sposobnost stvaranja stakleničkog plina. Kad se to izračuna i kada ono što ste kazali malo prije, da nam treba diversifikacija, trebaju nam LNG terminali, isto tako diversifikacija dobavnih pravaca, volio bih znati koja je strategija kojom bismo upravo gubitkom metana, odnosno curenjem metana, ne bismo mogli eventualno podrivati ove naše klimatske ciljeve. Upravo tematika metan mi se čini jako važnom u tom pogledu. Simpson. Gospođa Simpson. Točno je da je ova veza koja nedostaje jedan od problema koji imamo u Europi. Mi smo čak u goroj situaciji u odnosu na naše e, partnere i možemo doista učiti od njih. Bit će inicijativa, bit će inicijativa u odnosu na iscurivanje e, metana – i članovi Europskog e, parlamenta će biti uključeni u to, odnosno na ovu strategiju. Hvala. Hvala. A sada gospođa Čeh iz Rinju. Hvala. Predsjednica je rekla da E, želi geopolitičku komisiju i energija je upravo e, stvorena za to. Ja znam da vi vjerujete da su da je Europa snažnija kada su države članice ujedinjene. Mi zajedno želimo e, zeleniju i učinkovitiju Europu što se tiče energije. Međutim, to moramo naći i u nacionalnim planovima država članica i u protivnom nećemo uspjeti. Imamo e, e, vlada e, koje smatraju da se ovdje radi o prevelikom trošku i zbog toga će doći sigurno do većeg razdora između istoka i zapada u Europskoj uniji. I to će ugroziti upravo klimu u Europskoj uniji. Drago mi je što sam čula da je Europska unija podržala ciljeve klime za Europsku uniju, pa mi recite što ćete vi učiniti E, kako biste e, nagovorili i uvjerili da države članice koje zaostaju e, da ubrzaju korak kako bi ispoštovale svoje ciljeve. Hvala Katalin na ovim dobrim vijestima. Ja nemam internet vezu pa ste mi sada rekli kako je glasao Estonski parlament pa sam vam na tome zahvalna. To je zapravo i odgovor na neka od prethodnih pitanja. E, hvala i drago mi je to čuti. A sada što se tiče nacionalnog e, plana za energiju država članica, vidimo da su države članice na različitim razinama. Zato što su jednostavno krenuli od različitih polazišnih točaka. Imaju različite e, energije na koje se oslanjaju neki još previše e, ovise o fosilnim gorivima. E, to je njihova e, industrija, tradicija, postoje različiti razlozi za to. vezani su i za pitanje socijalne sigurnosti. Pa moramo biti svjesni toga da je njima potrebna posebna potpora. Evo sada sam skoro na kraju ovog saslušanja pa ću ponovno e, napomenuti e, ovu e, tranziciju. ITRE vrlo odbor zna zašto imamo taj alat za tranziciju. Upravo zato da bismo dali potporu državama članicama koje imaju regije gdje se proizvodi ugljen kako bi pripremili izlaz iz e, e, fosilnih goriva. To nije isto što i ovaj plan koji e, pomaže nadoknadu kada se izgube ta zaposlenja vezana za fosilna gorova. Dakle, nemamo samo jedan alat. Sljedeća tri mjeseca i dalje pregovaramo u tome. Pred nama su još tri mjeseca. Želimo e, doista imati najambicioznije moguće ciljeve e, koje možemo postići. Dodatno pitanje bilo bi vrlo važno za da date poticaj državama članicama, pogotovo one koje imaju siromašne regije, da reorijentiraju e, svoje politike prema energiji i klimi kako bi e, se približili cilju, a sada ću se nadovezati na pitanje prethodnog kolega u odnosu na smanjenje e, emisija i u prometu i u zgradama kućama. To je vrlo važno za središnju i istočnu Europu gdje e, je e, infrastruktura za e, stanovanje i za promet doista energetski neučinkovita, pa bi trebalo imati vrlo usku suradnju sa drugim povjerenicima, recimo regionalni razvoj, portefelj, ili e, budući e, e, povjerenik za promet, nadam se i pitam se imate li neke planove kako s njima surađivati, ako ih imate kakvi su ti planovi. Gospođa Simpson. Hvala. Da, ja sam vrlo dobra u timskom radu, pa se radujem toj suradnji, ne samo s povjerenicima već i s državama članicama i s parlamentom, jer upravo ovakvom suradnjom možemo postići ambiciozne ciljeve. U prethodnoj komisiji gospodin Kanjeta bi je odgovoran i za klimu i za energiju. U, budućem, u budućoj komisiji ja ću e, tjesno surađivati e, sa gospodinom Timmermansom koji će biti isto tako odgovoran i za e, klimu i koji koordinira sve naše zajedničke napore kako bismo imali što niže emisije. Dakle, puno pametnih e, integracija u prometu, e, u građevini, odnosno stanogradnji, ali isto tako i u industriji koja se bavi grijanjem ili hlađenjem. To je zapravo naša ambicija. Da e, imamo u vidu dalekosežnost ove teme i uključenje i potrebu da uključimo i druge politike. Hvala. Sada sljedeći govornik. Gospođa Spiraki, Pučani. Hvala. Ovdje sam. Budući da sam e, posljednja zastupnica koja postavlja pitanja, želim e, čuti detalje o dvama temama koje su povezane sa ugljičnom neutralnošću, dakle uspostava Fonda za pravednu tranziciju, kada će to biti i koliko će sredstava biti oslobođeno za potrebe tog fonda i koliko će e, regije u EU koje ovise o ugljenu imati koristi od toga. Drugo pitanje. Izabrana predsjednica USA von der Leyen rekla je da komisija namjerava uspostaviti prekogranični porez na ugljik kako bi se spriječilo curenje ugljika i kako bi se spriječilo eh, umanjenje učinkovitosti europskih politika u prekograničnom području. Dakle, možete li nam dati kakve pojedinosti, pojedinosti o tome? Hvala. Hvala na pitanjima. Prvo pitanje odnosi se na Fond za energetsku tranziciju. Fond sam spomenula i u svojem uvodnom govoru i spomenut je u mandatnom pismu, ali povjerenica koja će raditi na planu će biti povjerenica Ferreira. Sa svoje strane mogu reći da će Fond za energetsku tranziciju se nadovezati na projekt e, za uljenonosne i on će pomoći i manjim otocima koji nisu povezani s kopnom. To bi trebalo pomoći svakoj regiji da se bolje pripremi za prijelaz sa fosilnih goriva na obnovljive izvore energije. Još se pregovara o točnom iznosu koji će biti u fondu i to je sastavni dio sljedećeg VFO-a. Dakle, budući da je to tako, time ćemo se baviti u prvih nekoliko tjedana mandata sljedeće komisije. Dakle, do kraja studenoga mogu reći da možete očekivati konkretne odgovore, a ja ću sa svoje strane učiniti sve kako bi to bilo dovoljno za sve one regije koje se trebaju pripremiti na tranziciju. Također, porez na prekogranične emisije će se morati osnoviti na e, povjerenike koji su nadležni za trgovinu, za financiranje. Ja ću dati i svoj doprinos, no nažalost ne mogu ništa više reći o tome. Da, htjela bih čuti pojedinosti o provedbi i radu takozvanog e, mehanizma za prekograničnu prilagodbu, jer koliko znam, nadležni kandidat za povjerenika nije mogao odgovoriti na to pitanje. Dakle, jeste li se vi pripremili za početak rada na toj temi ili je to samo jedna od raznih tema? Hvala. Porez na prekogranične emisije mora biti bolji od sadašnjeg mehanizma koji se bavi pitanjem curenja ugljika. Ne postoji konačan plan kao takav izneseni su brojni prijedlozi i to su prijedlozi koje dolaze iz raznih zemalja članica koje se suočavaju sa konkretnim problemom nepravednog tržišnog natjecanja. Ali ako govorimo o prekograničnom porezu na emisije, to mora biti u skladu sa pravilima svjetske trgovinske organizacije. Dakle, ne možemo e, uvoditi prikriveni protekcionizam Također znamo da je bilo slučajeva zatvaranja termoelektrana Dakle, recimo ako uvozimo um, električnu energiju iz uh, trećih zemalja koja je proizvedena od ugljena, to je doista pravi slučaj e, nepravedne tržišne konkurencije između recimo Španjolske i Maroka. O takvim teritorijalnim pitanjima trebamo pregovarati i to trebamo analizirati. Hvala vam lijepa. Evo ovime smo zaključili sa pitanjima i odgovorima i gospođo Simpson imate pet minuta za završnu riječ. i članovi Europskog parlamenta i pozdravljam europljane koji nas prate putem interneta. Hvala vam na ovom važnom saslušanju, barem meni važnom, bilo je dosta intenzivno, ali nadam se da sam uspjela dati jasne odgovore na većinu vaših pitanja i da sam uspjela iznijeti i svoje dvojbe i ono do čega mi je stalo. Ja sam e, čvrsto uvjerena u važnost suradnje između Europskog parlamenta i komisije. Ovo nije nikako jednokratan dijalog, e, nego nadam se samo početak naše suradnje, ako me potvrdite kao povjerenicu. Radujem se budućoj suradnji s vama i e, to će biti jedan od najvažnijih dijelova mojeg rada tijekom predsjedavanja Estonije Europskom unijom 2017. godine uživala sam u našim raspravama kao, a kao povjerenica za energetiku. E, tražit ću da se Europski parlament uključi u naš zakonodavni e, rad i da se redovno savjetujemo s njime. Također e, očekujem od Europskog parlamenta da bude naš partner u zelenom dilu i u oblikovanju budućnosti Europe. Čuli ste moje zamisli i ciljeve za budućnost koje sam iznijela u uvodnoj riječi i također e, i u mojim odgovorima na vaša pitanja, no dopustite mi da izdvojim nekoliko aspekata. E, jedan jedan od najvećih izazova su klimatske promjene. Ako sada ne poduzmemo ništa, nećemo imati svjetlu budućnost. Moramo sada djelovati. Zato je izabrana predsjednica izvojila zeleni dil kao jedan od glavnih prioriteta za sljedeću komisiju. Očito je da će energetska politika imati zadaću izvršiti te prioritete budući da se 75% emisija CO2 povezuju sa energijom E, i e, također to će postati i bitan temelj za zeleni dil e, što će osigurati postizanje i ciljeva koji su zacrtani za 2030. i dalje. Također treba provoditi važeće zakonodavstvo, naročito paket za čistu energiju. To će biti ključno za postizanje naših ambicija. Također želim naglasiti da ću nastojati zadržati odgovarajuću ravnotežu u radu na Energetskoj uniji i u svim njezinim dimenzijama. Energetska unija je otvorila sjajne mogućnosti za povoljnu i pouzdanu energiju koju ćemo pružiti našim građanima i industriji. To je jasan okvir za upravljanje energentima i klimatskim promjenama koje će oblikovati naše buduće djelovanje. Ja ću se usredotočiti na načelo energija prva i na obrzanje upotrebe čiste energije u gospodarstvu. Ključni elementi toga će biti promicanje energetskog sustava koji se temelji uvelike na e, obnovljivim izvorima energije u grijanju, opskrbi električnom energijom, transportu i industriji. Također su važne i međunarodni aspekti u tom smislu za postizanje naših ciljeva. Mnogi od vas e, su naglasili važnost e, tehnološkog napretka i ja ću se također posvetiti tome. Ne možemo zamišljati da je tranzicija samo pitanje za zakonodavca. Nezamislivo je da bi Europa mogla postati klimatski neutralna do 2050. godine bez snažnih napora u razvoju novih tehnologija to je također način za povećanje našeg industrijskog potencijala. Mnogi ste spomenuli borbu protiv energetskog siromaštva i za pravednost. Ne možemo prihvatiti činjenicu da milijuni europljana jedva mogu plaćati cijene energenata ili da njihove računi rastu nesrazmjerno. Dakle, trebamo imati energetsku solidarnost i prikupiti potporu javnosti za tranziciju. Dakle, svaki dalji korak mora uzeti u obzir i potrošače. Moramo imati njihovu potporu i razumijevanje. Mnogi od vas su također postavili pitanja o tome što Europska unija može učiniti u rješavanju nacionalnih ili regionalnih situacija, naročito po pitanju slabijih regija i zemalja. Zajedno smo jači i sada je trenutak za bolju budućnost i tu ni jedna zemlja niti regija ne mogu zaostati. Ja ću nastojati e, provesti u dijelo pravedni fond za tranziciju, provodeći viziju nove izabrane predsjednice komisije u uspostavljanju tog fonda. Evo, uvaženi zastupnici, do sada sam govorila engleski, ali prijeći ću sada na moj materinski jezik, estonski. Doista mi je čast što sam danas ovdje pred vama u doba kada se Europa mijenja i kada je izabrana predsjednica Ursula von der Leyen odredila e, cilj Europi da bude klimatski neutralan kontinent do 2050. godine. Ja je podržavam u tome i spremna sam preuzeti tu dužnost s vama, zastupnicima u Europskom parlamentu, možemo to postići. Hvala vam. Simpson. Hvala gospođo Simpson, hvala kolege na sudjelovanju. Ovime smo završili. Podsjećam vas e, da ćemo danas podne imati sastanak e, iza zatvorenih vrata s koordinatorima na kojem ćemo ocijeniti ovo saslušanje. Hvala vam još jednom.